Good morning, everybody. Dobar dan, dame i gospodo. Počinjemo s radom. Buenos días. Dobar dan. Dobar dan, drage kolege. Počinjemo današnji sastanak i Najprije ćemo usvojiti dnevni red, to je prva točka predloženog dnevnog reda, ne znam imate li nekih primjedbi, ako ne, u tom slučaju se dnevni red smatra usvojenim. Sjajno. Usvajanje zapisnika sastanka 15. i 6. vam je na raspolaganju. Ako imate bilo kakvih primjedbi, izvolite ih reći sada. Ne, u redu, onda prelazimo na priopćenje predsjednice. Htjela bi vas e, informirati o kalendarskim rokovima vezanim uz pitanje izvješća o ženama koje se bave kućanskim poslovima. Tu imate nove rokove. Prijedlog izvješća će biti predstavljen 15.10. a rok za amandmane će biti mjesec dana kasnije. U prvom mjesecu sljedeće godine će se glasovati na odboru, a u veljači na plenarnoj. E, također izaslanstvo koje će 24.9. ići u Irsku je već odabrano u skladu sa članovima odbora i koordinatorima i odlučili smo da će u ovu misiju biti imenovano za, devet zastupnika plus jedan predsjednik kao i predstavnik zemlje koja, u koju idemo. Dakle, to bi bilo sve što se tiče priopćenja. A sada možemo preći na točku četvrtu dnevnog reda. a radi se o raspravi o znanstvenim i sveučilišnim karijerama žena i staklenom stropu na koji nailaze. Predajem riječ gospođi Vozenberg, a nakon nje će riječ imati izvjestitelji u sjeni. Gospođo, izvolite. Dobar dan, dame i gospodo. Hvala, gospođo predsjedateljice. Drage kolege. Moram reći da sam naročito ponosna što se bavim pitanjem ovog izvješća o znanstvenim i sveučilišnim karijerama žena u mojih 30 godina karijeri odvjetnice sam se bavila pitanjem karijera žena koje su ambiciozne, koje zaista imaju potencijal, ali koje u najvećem broju država članica nisu uspjele postići svoje ciljeve upravo zbog postojanja stereotipa, zbog takvih e, mentaliteta koji su ih spriječili da uživaju svoja demokratska prava za koja se mi svi borimo. U ovom izvješću, kao što ste mogli primijetiti, smo se htjeli usredotočiti na jedan od ovih aspekata i mislim da smo uspjeli u tome. Naravno, vidjet ćemo što vi o tome mislite kada budemo glasovali o ovom pitanju, ali mi smo htjeli se zapitati zbog čega 2015. godine još uvijek govorimo o staklenom stropu koji postoji na koji žene nailaze kada žele napredovati u svojim karijerama, naročito znanstvenim i sveučilišnim karijerama ili istraživačkim karijerama, a to su sve područja na kojima su žene prisutne i znamo da e, imaju iste potencijale kao i muškarci. U ovom izvješću kao i u amandmanima pokušavamo ići nešto dalje od same teorije. Zapravo želimo govoriti i o poduzimanju konkretnih mjera, jer nije dovoljno samo zaustaviti E, postojanje takvih prepreka, već trebamo ih u potpunosti ukloniti. Zbog toga imamo takozvane pozitivne smjernice, neovisno o klubu zastupnika kojem pripadamo, mislim da smo svi imali isti cilj u ovom izvješću. Inače ne bismo bili ovdje pred vama braneći sve ove vrijednosti na ovom odboru. Imamo 114 amandmana koji su predloženi i već imamo i kompromisne amandmane za 10 od njih. I iako ovdje imamo koncepte dodatne vrijednosti od samog početka moramo imati na umu sam cilj ovog izvješća koji je glavni cilj zbog čega imamo danas žene na visokim pozicijama a koje nemaju iste plaće u odnosu na muške kolege s obzirom na to da imaju apsolutno iste kvalifikacije. Zbog toga to nije uređeno nacionalnim zakonodavstvom. Postoji i načelo subsidijarnosti na koje ne smijemo zaboraviti. To su sve pitanja kojima se moramo baviti i na razini država članica. Uzmemo za primjer medije. i kod mladih ljudi moramo govoriti o tim stereotipima koji mogu spriječiti napredovanje žena. S druge strane, predlažemo i određeni broj negativnih glasovanja koji nemaju za cilj kritizirati izvješće, ali mislimo da su to glasovanja koja e, se ne usredočavaju na sam cilj izvješća. Na primjer imamo amandmane u kojima se E, govori o e, nužnosti jamčenja ravnopravnosti spolova, ali tu se zapravo udaljavamo od e, znanstvenog područja i sveučilišnog područja, što znači da se udaljavamo od same srži ovog izvješća. I za kraj želim reći da imamo i tri usmena amandmana koje su predložena i koje je predložila su izvjestiteljica, odnosno su izvjestitelj, gospodin Sebastian, i te amandmane ćemo također prihvatiti. I za kraj želim zahvaliti Danijeli Šenke i Suzan, Suzani Kruškovoj. Ispričavam se ako nisam dobro izgovorila ova imena jer su doprinosi tih zastupnica zaista bili veliki. Radilo se o ključnom doprinosu i moram priznati da smo jako dobro surađivali su izvjestitelji moraju ići u istom smjeru kao izvjestiteljica kako bi ovo izvješće bilo uspješno i dosljedno. Dakle, još jednom se zahvaljujem svima i veselim se raspravi. Hvala, gospođi Rosenberg. Sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni u ime klubova zastupnika. Signor Sebastija. tko želi uzeti riječ? Izvolite. Buenos eh, ante todo quiero... Dobar dan. Želim se također zahvaliti izvjestiteljici na ovim lijepim riječima upućenima izvjestiteljima u sjeni i želim se zahvaliti na njezinom doprinosu ovom izvješću. Zahvaljujući e, njezinom radu smo uspjeli doći do konsenzusa u ovom izvješću, a to je zaista bitno. Mi e, smo pokušali zatražiti izmjenu perspektive po pitanju položaja žena naročito vezano uz znanstvene i sveučilišne karijere u kojima se žene suočavaju sa tim e, stropom e, E, staklenim stropom, a to su žene koje već imaju određene obveze, obiteljske obveze, e, moraju se brinuti o djeci i tako dalje i sve su to stvari koje smo htjeli izmijeniti e, kroz naše amandmane. Želim se zahvaliti izvjestiteljici što je prihvatila i amandmane usprko se zakašnjenju. Nažalost ja sam kriv za to kašnjenje, nisam E, vidio koji je bio krajni rok za podnošenje amandmana e, i zaista očekujemo da će ovo e, izvješće biti usvojeno jednoglasno jer mislim da smo usprkos razlikama klubova zastupnika uspjeli izraditi jedno veoma dosljedno izvješće i uzeli smo u obzir sve ono što su rekle kolege. Hvala gospodin Sebastian, gospođa Dansila. Hvala lijepa. Želim e, surađivati na ovom izvješću. I moram reći da postoji nešto što želim dodati ovim uvodnim napomenama. Pogledamo li amandmane, vidjet ćete da se traži bolja suradnja s jedne strane iz akademskog svijeta, dakle sveučilišta, a s druge strane među pojedinim poduzećima. Dakle, zapravo poslovni svijet i znanstvenici trebali bi bolje surađivati, naročito kada se radi o ženama znanstvenicima. Amandman e, usvojen od strane izvjestiteljice jeste da se da nagrada za žene u znanosti. Tu bi nagradu mogle davati vlasti koje su nadležne na tom planu i Recimo, davala bi se nagrada za onima koji su uspješni, koji se zalažu za jednaku plaću. Hvala. Gospođa Milnar ima riječ. Hvala lijepa. Ja bih se još jednom zahvalila izvjestiteljici. Mi znamo da je pitanje žena u znanosti vrlo eh, teško i složeno pitanje. Na primjer, negativni utjecaj stereotipa vezanih za spolove je nešto što je uvelike prisutno na tom planu. Htjela bih ipak dodati konstruktivni komentar, mislim. Nalazimo se ovdje s popisom za glasanje gdje se nalaze kompromisni amandmani i amandmani koji nisu izravno vezani za samu temu izvješća. Želimo li kao odbor za ženska pitanja, što je dosta složen odbor, biti e, koherentni, onda moramo na e, plenarnu sjednicu poslati jedno vrlo konkretno i koherentno izvješće. Hvala. A sada e, za kraj dajem riječ Judy, uh, e, Judy Gerling. Hvala lijepa. Ovo izvješće i naslov koji govori o staklenom stropu, e, ja i mnogi drugi zapravo nekako vidimo sliku staklenog stropa koji se ne može probiti i to je jedan konačni strop. E, međutim, postoje toliko zapravo zidova gdje se treba nešto probiti i ženama bi zapravo trebala pomoć na mnogim razinama. Moramo se pitati kakva pomoć, jer ono što nam je stvarno potrebno su promjene u načinu na koje se e, gleda na stvari. Postoji propisi koje nas nekako e, prisile na određen način rada. Ali moramo slijediti ono što želimo. Ja sam prije nekoliko tjedana e, bila na vjenčanju e, gdje je bračni par ima 28 godina iz aeronautike i jedno i drugi lijepo izgledaju i stvarno znaju što žele. Pitala sam se ko će od njih za 10-15 godina što ostvariti. I e, ja sam jednostavno ih zamolila e, da me obaviste kako će izgledati njihove karijere. Jer eto, žene su prisutne, imaju velike i dobre kvalifikacije, imaju namjere da nešto ostvare, ali često stvari krenu krivo. Kada pišemo izvješće, gledamo i kako stoji situacija u našim zemljama, zemlje iz kojim dolazimo. I kada ja pogledam e, u na kakva je situacija u moje zemlji, vidimo da na planu e, znanosti ih ima samo 7%, dakle samo 7% žena radi na području znanosti, dok 46% žena u općenito gledano je zaposleno. Kada budemo govorili sa djevojkama koje se školuju, moramo zapravo paziti kako govorimo o pojedinim studijima koje se često vide kao muški studiji. Moram reći da je moj klub zastupnika imao određene poteškoće. Slažem se s kolegom iz ALDE. Mislim da tu Istanbulska konvencija neće puno pridonijeti i mislim da stvarno moramo se usmjeriti na temu izvješća što se tiče e, smjernica za sveučilišta, ne mislim da komisija tu treba bilo što raditi, niti da će bilo što poboljšati. Treba jednostavno postaći države članice da nešto naprave na tom planu. No, e, bez obzira na ove komentare, moj klub je spreman podržati. Hvala sada za kraj gospođa Kozlovska. Hvala. Želim izraziti zahvalnost izvjestiteljice. Zaista tužno je da u 21. stoljeću još uvijek moramo govoriti o staklenom stropu. I stvarno postoje problemi u svim domenama od poslovnog svijeta, sporta, znanosti, pa čak i u europskim institucijama gdje također nalazimo nove probleme. Prije nekoliko godina ja sam se u Poljskoj bavila pitanjem znanosti i staklenim stropom. I e, pogledala sam kako je sastavljen znanstveni odbor Poljske akademije znanosti. Drugim riječima, to bi trebalo biti tijelo s najznačajnijim znanstvenicima koji su najviše postigli. Zaista sam se iznenadila kada sam pogledala kako je sastavljen taj odbor, bilo je preko stotinu članova, a od toga samo četiri žene. Zaista sam se šokirala prije nego što sam počela baviti politikom, ja sam se bavila znanošću i radila na sveučilištu. Kada pogledamo tko dobije doktorate, 50% e, su žene, 50% muškarci. U Poljskoj doduše nije tako jer ima otprilike 20% žena koji steknu doktorat, ali u kad pogledamo Poljsku akademiju znanosti, samo 4% su žene. E, traži se da najbolji znanstvenici budu članovi akademije, a e, ispada da žene to nisu. I ovdje se ne radi o regulativi u Poljskoj već e, određen e, broj godina imamo propise koji se treba osigurati ravnopravnost spolova. Međutim, ta diskriminacija nije prestala. To je jednostavno dio našeg mentaliteta i naše kulture. Dakle, niti ima dovoljno žena, niti su jednako plaćene. Vidite što se događa primjerice u Tunisu ili nekim drugim zemljama. Ako se zalažete za određenu dozu ravnopravnosti, situacija se može promijeniti i to u kratkom roku. Vrlo je važno stoga da raspravljamo o ovim pitanjima na našem odboru, pa e, možemo možda svega malo izmijeniti pravila i zakonodavstvo, ali možemo utjecati na mentalitet. Kad sam ja u Poljskom sejmu se bavila pitanjima znanosti, htjeli smo uvesti kvote. I htjeli smo reći znanstvenicima da na, u tim tijelama ne mogu zasjedati samo žene. Međutim, Poljski je sejm bio protiv toga i nismo mogli uvesti te promjene zato što nije postojala većina za to. Drugim riječima, e, ima još jako puno mm, ženo mrzaca i jednostavno e, neke se stvari ne mogu isključivo izmijeniti zakonom, radi se o pitanju mentaliteta. Međutim, bilo kakvo izvješće i bilo kakva rasprava mislim da mogu utjecati i promijeniti situaciju. Hvala lijepo. Želi li izvjestiteljica još nešto dodati za kraj rasprave? Hvala lijepa. Željela bih se najprije zahvaliti izvjestiteljima u sjeni na onome što su rekli. Moram reći da se slažem, ali mislim da se svi mi slažemo s onim e, što je gospođa Kozlovska upravo rekla. Dakle, problem postoji. Iako u državama članica mentalitet koji vlada jest različit, e, imamo različite kulture i različiti temperamenti prevladavaju ali činjenica jeste da svi mi ipak jesmo dosta slični. Vladaju isti stereotipi i klišeji kojima se samo jača ovaj fenomen protiv kojeg se pokušavamo boriti. Možemo se nositi s takvim mentalitetima na radikalan način i to na dva načina odnosno na dva kanala u obitelji i u e, obrazovnom sustavu. Budemo li na tome radili, onda će se malo pomalo svjetonazor i mentalitet promijeniti. Možemo pokušati izmijeniti situaciju i možemo pokušati uvjeriti mlade žene da su njihovi ciljevi ostvarivi jer one zapravo same odustanu od tih ciljeva jer znaju kakva je situacija. Mentalitet se neće promijeniti preko noći, međutim moramo sustavno raditi i malo pomalo pokušati djelovati na različitim razinama. A ovo izvješće ima za cilj da da mali obol kako bi sve situacija promijenila. Hvala, e, gospođo Rosenberg. Glasat ćemo na ovom izvješću e, nakon rasprave o različitim izvješćima. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda koji se odnosi na proračun za 2013. godinu. Izvjestiteljica je gospođa Matera koje danas međutim nema pa e, će e, umjesto toga govoriti gospođa Petir. Danas e, govoriti umjesto gospođe Matere i ispričati njen izostanak. Gospođa Matera je izabrana izvjestiteljica na ovo mišljenje o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. koje će biti dostavljeno odboru za proračun. E, ona je doista e, sa velikom radošću radila na ovom dokumentu, posebno zato što je svjesna e, koliko je izuzetno važno staviti sve prioritete ovog odbora u zajedničko izvješće. Imajući u vidu da još uvijek postoji nejednakost među E, spolovima na razini Europske unije e, gospođa Matera e, smatra izuzetno važnim ponoviti da ravnopravnost spolova mora biti uključena u sve horizontalne politike Europske unije. Isto tako ona naglašava da analiza ravnopravnosti spolova i proračun za ravnopravnost spolova moraju biti e, uključeni kao prioriteti e, u sve e, aspekte i stupnjeve procedure donošenja proračuna. Njeno mišljenje je fokusirano na četiri glavne točke. Prva se odnosi na nužnost dodjele financijskih sredstava e, kako bi se pojačalo osnaživanje žena u poslovnom sektoru, znanosti, obrazovanju i na tržištu rada. E, potom e, olakšavanje uvjeta za jednostavniji i lakši pristup financiranju ženskog poduzetništva. Također ona smatra da je izuzetno važno e, zadržati e, profil daphne programa kao ključni instrument za podršku e, ženama koje su žrtve nasilja. Zalaže se za dodjelu razumnih financijskih sredstava za Europski institut za ravnopravnost spolova i za Europski centar za praćenje nasilja nad ženama. E, isto tako gospođa e, Matera e, svima zahvaljuje na suradnji i ukoliko će biti bilo kakvih pitanja poziva sve prisutne da se obrate njenom uredu ili njoj osobno i vrlo rado će odgovoriti na sva pitanja. Hvala lijepo. Hvala najljepša gospođa Petira. Sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni ukoliko žele uzeti riječ. Gospodin Sebastian. Muchas gracias. Eh, yo quisiera simplemente dirigir unas palabras. Hvala. Ja želim govoriti u ime Monike Vanda koja je u ime mog kluba zastupnika odgovorna za ovo izvješće, a koja nije tu. Mi smo eh, predočili samo jedan amandman jer nas brine prijedlog vijeća vezano uz smanjenje dodijeljenih sredstava za promoviranje e, rodne ravnopravnosti i smanjenje diskriminacije. S obzirom na krizu kroz koju prolazi Europska unija mislimo da trebamo uložiti još više sredstava u ovu vrstu politika jer su žene glavne žrtve krize. Stoga smo radili na ovom prijedlogu i predočili smo amandman u kojemu govorimo o tome da se metodologija rodne ravnopravnosti treba primijeniti za cijelo ukupni proračun jer je to e, glavni instrument za uspostavljanje ravnopravnosti između žena i muškaraca, a isto tako kao instrument koji će pomoći ženama u ovoj e, krizi, a kao što sam rekao, žene su glavne žrtve ove krize. Hvala. Hvala gospodine Sebastija, a sada prelazimo na sljedeću raspravu, odnosno sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o mišljenju o europskom semestru. El señor Urtasun está, está llegando. Nos han eh, pedido si fuera posible eh, cambiar el, el orden de... Evo, gospodin Urtasun još nije stigao, pa nas je zamolio da eh, ne govorimo o njegovom izvješću sada, a Mislim da je izvjestiteljica za sljedeće izvješće tu, pa nema problema da zamijenimo te točke dnevnog reda, pa ćemo govoriti zapravo najprije o situaciji u sredozemlju i potrebi za holističkim pristupom Europske unije pitanju migracija. Gospođo Hannibole, imate riječ. Zahvaljujem. Hvala vam što ste mi pružili ovu priliku da govorimo o mom izvešću. Ovo je prva razmjena mišljenja o njemu. Još ništa nije napisano osim mog izvešća kojeg sam napisala nemajući e, posebnu predođbu o onom što će odbor Libe o njemu e, reći. Zapravo u ovom izvješću sam htjela govoriti o pitanju žena i djevojčica na sredozemlju, naročito onih koji traže azil. Znamo koliko teška njihova situacija može biti, o tome ne moram detaljno govoriti, ali ono što smo mi zaista primijetili među svim tim, osim svih tih patnji, e, je ogroman priljev zapravo imigranata, najveći od drugog svjetskog rata. Ovo je sada ogromna kriza i postaje sasvim jasno da nam je potreban dugoročni odgovor na ovu krizu. Kako bismo se mogli boriti protiv nje, moramo imati e, dugoročne smjernice na razini Europske unije i mi e, koji predstavljamo odbor za ravnopravnost spolova moramo paziti da žene i djevojčice budu uzete u obzir jer znamo da e, su one najugroženije u ovom pitanju. Zato mislim da u ovom odboru moramo sagledati pitanje žena i djevojčica koje pate više nego druge i izbjeglice e, u ovoj strašnoj situaciji. Također postoje velike razlike unutar zemalja Europske unije, načinu na koji se obhode sa ljudima koji traže azil, te je i to pitanje kojim se trebamo pozabaviti kako bi tu postojala neka vrsta pravednosti i jednakosti. Moramo vidjeti kako govoriti o pitanju dakle, izbjeglica, imigranata koji dolaze iz zemalja istočnog Mediterana. E, također, mi smo morali ovdje u izvješću govoriti i o e, ranjivim osobama, naročito ranjivim ženama i djevojčicama i samo bih ukratko htjela predočiti glavna područja ovog izvješća. Najprije e, spolno, seksualno nasilje. E, tu zapravo se govori na o nasilju nad ženama, imigrantima, tražiteljicama azila. Veoma često su one odvojene od obitelji i dolaze same u zemlje Europske unije. Imamo e, primjere žena i djevojčica koje su napustile svoje zemlje u kojima vlada rat i zapravo su došle u jednu tešku situaciju gdje su žrtve nasilja. To je naročito teško za žene koje dolaze na primjer iz Libije i Međunarodna organizacija za migracije već e, se pozabavila tom temom E, i temom e, žena koje su istraumatizirane upravo zbog ovakvih e, situacija i sve to njihovu situaciju čini još gorom. Dakle, ne samo da su bile ugrožene u zemlji iz koje su pobjegle, već se nalaze u još goroj situaciji onda u zemlji u kojoj podnose zahtjev za azilom. Postoji i pitanje vezano uz prihvatne centre. Imamo izvješće Ujedinjenog kraljevstva e, u kojem je rečeno da 50% žena koje se nalaze u prihvatnim centrima Ujedinjenog kraljevstva, a koje su bile žrtve nasilja u zemljama iz kojih dolaze, te da su e, počinile samoubojstvo. E, to je zaista strašna situacija i moramo uzeti u obzir traume tih žena, dakle ne samo E, ono kroz što oni prolaze u datom trenutku kada traže azil, već moramo uzeti u obzir i sve ono kroz što su prošle prije toga. Stoga moramo smanjiti birokraciju i skratiti cijeli taj postupak. E, dakle, moramo uzeti u obzir sve ono što su te žene proživjele prije nego što su došle u Europsku uniju, kako ne bi došlo do tako dramatičnih situacija kao, na primjer, samobojstava. Zatim, krijumčarenje. To je također E, ogroman problem kada govorimo o e, situaciji u zemlje. Znamo da je to e, povezano sa krijumčarenjem i trgovinom ljudima E, imamo veoma e, pouzdane informacije o tome i znamo da postoje dokazi o tome da e, krijumčari iskorištavaju ljudske tragedije kako bi ostvarili profit. Postoje dva različita fenomena. Trgovanje ljudima je najprije zapravo kršenje osnovnih ljudskih prava. A što se tiče e, druge vrste krijumčarenja, to je zapravo kazneno e, dijelo u državama članicama. Dakle, ta dva pitanja moramo razdvojiti i e, moramo se više njima pozabaviti u Europskoj uniji. i to moramo E, činiti nešto detaljnije u odnosu na ono što smo radili do sada. Meni je jako drago što, možda ne drago, ali mislim da je ispravno baviti se ovim pitanjima s obzirom na to da mi predstavljamo odbor za prava žena i mislim da ćemo morati nastaviti pratiti ovu situaciju. Ne znam kako će biti mišljenje odbora Libe, nadamo se da će uzeti u obzir naše mišljenje i isto tako mislim da moramo nastaviti nadzirati situaciju, ne zaustaviti se na ovom što smo do sada učinili jer su ovo bitna pitanja e, ophođenja prema ženama i djevojčicama koje su već dosta propatile i koje još uvijek se nalaze u teškoj situaciji. Znači, hvala Hannibal, Milner imate riječ. hvala. Iskreno želim zahvaliti gospođi Hannibal na mišljenju koje nam je već dostavila. Ova tema je od iznimnog značaja i jako je važno uvidjeti ovdje ovaj rodni aspekt ovog fenomena i tu imamo i strukturnu razliku. Žene su sastavni dio ovog, ovih tokova izbjeglica i tu su ugrožena njihova ljudska prava kao što je to već i e, podrobno objasnila, navela izvjestiteljica, neću ponavljati sve. No, ono čim, s čim se moramo suprotstaviti jeste boriti protiv stereotipa, zatim uzeti rodnu dimenziju kada je riječ o, e, samom azilu i treće, ne smijemo pocijeniti što se dešava jednom kad započne e, ili kad treba započeti ova faza integracije. Jer moramo uvijek imati na umu da su e, bolje školovane žene migrantice E, dva puta e, spremnije i osposobljenije e, naći radno mjesto nego lokalno stanovništvo bez ikakvog školovanja. Hvala. Hvala, gospođa Konovska ima riječ. Predsjedavajući, govorit ću u ime gospođe Koraza Bil, koja je u Sijeni iz redova Pučana, tako da ću pročitati tekst koji mi je dostavila. Pozdravljam e, mišljenje gospođe Hannibal o stanju u sredozemlju i e, holistički pristup pitanju migracije Europske unije. Brojni izazovi s kojima se žene migrantice suočavaju su obrađeni. Pozdravljam e, rad na pitanju nasilja nad ženama. Žene su često žrtve nasilja, osobito e, seksualnog nasilja tijekom svog putovanja. E, podržavam e, činjenicu da treba osobitu pozornost pridati trudnicama i djeci. Kao izvjestiteljica u sjeni iz reda Pučana imam Željela bih dodati neke aspekte u ovo mišljenje, osobito da imamo sveobuhvatni pristup protiv trgovanja ljudskim bića jer i osobito žena i djevojaka, djevojčica. E, također e, treba imati na umu nestale maloljetnike koji e, dakle prema statistikama 50% maloljetnika bez pratnje nestaju iz prihvatnih centara u kratkom roku nakon njihovog e, prispjeća i većinu se nikad ne nalazi. To je jako važno imati na umu kada se radi o djevojčicama i djevojkama jer velika je opasnost da budu e, zloporabljene u svrhu prostitucije. Tako da moramo imati na umu borbu protiv trgovanja i grimčaranja ljudi. Što više mislim da bi bilo važno imati eksplicitnu referencu e, na žrtve zlo, ovih kaznih dijela i konvenciju iz Istanbula i potrebu da se pomogne e, ženama, žrtvama e, nasilja i silovanja tijekom raka i tako dalje. Mislim da moramo e, spomenuti žene u sukobu, u sukobima jer većina tih žena koje, dolaze, koje traže azil dolaze iz područja obuhvaćenih sukobima. Zahvaljujem izvjestiteljici na mišljenju i veselim se suradnji na ovom dosijevu, suradnji s njom i drugim izvjestima sin Hvala. Najviše hvala. Ukoliko nema dodatnih javljanja za riječ, evo možete za, zaključiti ovu temu, gospođo Hannibal. Najviše hvala predsjedavajuća. Hvala izvjestiteljima u Sjeni na njihovom doprinosu. Ovo je očito jedna od onih tema oko kojih ćemo svi surađivati u ovom odboru i nadam se da ćemo... Dakle, u potpunosti se slažem s onom što ste rekli i usvajam u potpunosti sve ove dodatne elemente koje ste spomenuli. Mislim da se svi slažemo što toga tiče i e, nadam se i vjerujem da ćemo nastaviti zajedno surađivati, dakle cijeli odbor. Mislim da je jako važno da počnemo djelovati po ovom pitanju. Znači, hvala gospođu Hannibal. Prije glasanja, dakle imamo još vremena prije glasanja, u 10.14. Zatim imamo e, raspravu o e, europskom semestru. No, evo izgleda gospodin Ortasun e, stiže. Dakle, evo gospodin Sebastija je tražio riječ. Evo, ja ću se javiti u ime svog prijatelja i kolege Ernesta Urtasuma koji, se, koji nastoji doći, no ipak ću predstaviti izvješće, njegovo izvješće. Temeljna ideja ovog izvješća trebamo zahtijevati da se uključi rodna, rodni aspekt, rodna perspektiva u e, europski semestar. Naime, radili smo na dva aspekta. Kao prvo, izražene su neke kritike i zahtijevalo se ocjenu rezultata politike europskog semestra u kojoj bi se mogla istaknuti, istaknuti značaj rodne politike u Europskoj uniji taj kritički dio moram nažalost reći da se temelji na činjenici da, nažalost, Europska strategija 2020. nije usvojila tu strategiju i da komisija mora čuti naš zahtjev da se to uključi. Zatim imamo preporuke po zemljama. Tu bi morale postojati neki zahtjevi s ovim u vezi, no ove konkretne politike, postojeće politike nisu to naznačili. Mislimo da je važno da naš odbor to jasno kaže i da se usvoje ova dva manjka. Što se tiče ocjene ovog zadnjeg elementa, ono što traži jest da zemlje budu primorane da predstave podatke e, i to shodno, dakle, prema rodnoj kategorizaciji, dakle da se zna kakav to utjecaj ima na žene. Jer ako ne znamo koji je spol e, ljudi, onda ne možemo znati na koji način ova ili ona politika utječe na žene. I tražimo jasne e, pokazatelje kada se radi o ocjeni europskih politika u europskom semestru. Dakle, sve to s kako bismo znali da li idemo, da li skrećemo u pravom smjeru i da vidimo da li se smanjuje razlika između muškaraca i žena ili suprotno tome da li se povećava što bi bio dakle neuspjeh ove e, politike semestra. Eto to su vi glavni prijedlozi gospodina Vrtasuna i ukoliko vi želite dati svoje doprinos i popuniti ovaj tekst onda e, ste dobro došli. U svakom slučaju moramo biti savršeno jasni u ovom odboru. Ako unutar europskog semestra nema dovoljna volja da se e, pozabavi e, rodnim pitanjem, onda moramo jasno e, to kritizirati i glasno. Hvala gospodine Sebastija. Mislim da je važno da ovaj odbor traži da se izradi izvješće, dakle mišljenje je važno da se očitujemo o politikama semestra glede svih preporuka koje trebamo proslijediti državama članicama i ne uzeti u obzir rodno pitanje kao nešto na čemu treba opetovano raditi nadamo se da se tu samo radi o nečemu što je zaboravljeno. U svakom slučaju to je nešto što se ne da pravdati i u svakom slučaju zahvaljujem vam što ste preuzeli inicijativu da napravite, da izradite mišljenje na ovu temu i nadamo se da će e, odbor e, koji je zadužen za ovo pitanje e, znati e, li na tome poraditi. Sada otvaramo, sada dajemo riječ u biti dosta smo se primakli kraju e, našeg rada prijeljetne stanke. Svi zastupnici i članovi odbora nisu nazvačni, što se očituje naravno i naš radno. To u svakakvom slučaju ne znači da vam nije ova rasprava dovoljno važna. Gospođa Kozlovska, izvolite. Evo, ja ću puno zastupati svoje kolege danas, tako da ću i dalje nastaviti s tim. Ovaj put govorim u ime gospodina Lovahova, izvjestelja u sjeni iz redova Pučana. Dakle, želim zahvaliti autoru na radu Europski semestar jako je važan za koordinaciju europskih politika i za ostvarenje ciljeva navednih programu Europa 2020. To ima veliki utjecaj na politike država članica i za provedbu načela kohezije. Dakle, moramo imati zdrav temelj za europski semestar na primjer, e, cilj zaposlenosti od 75% može biti ostvaren isključivo ako imamo dobru politiku ravnoteže između rada i e, vremena i tu mora biti e, uključene i žene i jako je važno dakle da E, imamo na umu žene e, što se tiče isto tako ravnopravnosti e, plaćama i mirovinih, mirovina. Dakle, nadam se da će ovaj rad omogućiti da se doista duboko zadrve u temu rodne ravnopravnosti u okviru ovog semestra. Hvala. Najljepša hvala, gospođa Kloska. Izgleda se nitko više nije javio za riječ. Gospodin Urtasun je stigao, a oslao nam je još pet minuta prije počet glasanja, tako da predajem sad riječ gospodinu Urtasunu da e, nam kaže da li je nešto gospodin Sebastian zaboravio. Pa bit će mi teško dodati jer e, bilo što jer e, nisam bio tu, no ispričam se doista što sam ovako zakasnio, zastao sam u prometu, bilo je katastrofalno. No, u svakom slučaju cilj ovoga jeste da se radi na što većoj konvergenciji ovih ključnih tema koje se tiču europskog semestra i vjerujem da je gospodin Sebastian već ukazao na to. Mislim da je jako važno ponovno istaći da moramo imati e, jasne preporuke po zemljama i e, ocjenu utiska ovih politika e, po rodnim kriterijima Želim smo da komisija ocjeni što je napravljeno po tom pitanju i to je nešto je uključeno u ovo mišljenje. Dakle, moramo gledati koje su reforme ostvarene u okviru programa europskog semestra, to još nije napravljeno i također bismo željeli znati dakle, kakav je utjecaj narodno pitanje. Pod točkom četvrtom znate da se vodi jedna rasprava glede e, uključivanja socijalnih indikatora u makroekonomskoj distorziji. To je predložila gospođa Tajsen i e, zastupnici će to e, pogledati i analizirati. Mislim da moramo imati na umu rodnu jednakost i indikatore koji su povezani uz rodnu ravnopravnost. Mislim da je to jako važno. I konačno, eto, analizirali smo utjecaj, odnosno želimo analizu utjecaja plana ulaganja na rodnu jednakost, dakle u okviru ovog Junkerovog plana, jer neke od tih mjera imat će izravno, izravan utjecaj na e, rodnu e, ravnotežu, odnosno jednakost. Dakle, pretpostavljam da ponavljam mnoge od stvari koje je gospodin Sebastian rekao, ali želim reći još jednom da e, rok istječe jako skoro. Rok za doprinos je petak i nadam se da ćemo imati na temelju čega e, organizirati dobru raspravu. Hvala vam najljepša gospodinu Urtesu na ovom e, zadnjem elementu. Daću vam rokove za ovo izvješće, izvješće gospođe Hannibal. Dakle, amandmani za e, europski semestar mogu se dostati do 17. srpnja, na odboru 17. rujna, zatim glasamo u Ekonu 13.10. i na plenarnom zasjedanju listopadu izvješće Honeyball e, o stanju u sredozemlju. Rokovi sljedeći. Amandmane možemo dostaviti do 8. rujna, glasanje na ovom odboru 8. E, e, listopad, na odboru za slob, građanske slobode 16. studenog i glasat će se na plenarnom zasjedanju u prosincu. Imamo još uvijek 5 minuta prije glasanja, tako da vjerujem da nam je ostalo e, vremena za jako kratku petominutnu pauzu. Dakle, onda ćemo nastaviti s radom, odnosno s glasanjem. Dragi kolege, započet ćemo glasanjem. Započet ćemo dakle s glasanjem. Pretpostavljam da su vaše karte spremne, glasačke. Najprije glasamo o izvješću gospođe Vozenberg. O tome smo već vodili raspravljali, a to se tiče dakle sveučilišnih i znanstvenih karijera e, žena i staklenog stropa. Amandman 40. Tko je za? Protiv? suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. Amandman 41. Ko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 42. za? Protiv? suzdržani, odbija se. 43. za, protiv, suzdržani. Čini se usvojeno, ali molim ipak promjen, provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 44. za, protiv, suzdržani, usvaja se, 45. za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromis prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se, 50. za, protiv, suzdržani, odbija se, 51. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 52. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. 54. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 55. za, protiv, suzdržani, usvaja se 56. tko je za, protiv, suzdržani, odbija se 57. za, protiv, suzdržani, odbija se 58. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 60. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61. za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 64. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65. tko je za, protiv,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 E, rečeno mi je da sam zaboravila amandman 63. Glasit ćemo o amandmanu 63. Koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68. Dakle, koji je za, protiv... A, da, glasali smo već o tome, dobro. 69 za, protiv, suzdržani, usvaja se, 70. tko za, protiv, suzdržani, usvaja se, kompromisni amandman, ne, usmeni amandman, gospodina Sebastija, evo izvolite imate riječ. ili ako smo dobili taj tekst, onda možemo glasati odmah. Možemo glasati o tome, o usmenom e, amandmanu. Dakle, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 71. u dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 72. za, protiv, suzdržani, evo možemo, molim provjeru provjer, amandmana 72. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 73. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 74. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 75. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 76. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 77. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 78. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Dobro, preuzmem odgovornost. Neću prebaciti grešku na prevoditelje, dakle, 78. 79. tko je za? Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 80. tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 81. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 83. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 89. protiv, suzdržani, usvaja se. 85. za, protiv, suzdržani, odbija se. 86. za, protiv, suzdržani, odbija se. 97. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis drugi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 97. amandman je povučen. 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 99. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se 101. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 103. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 104. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 105. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 106. za, protiv, suzdržani, usvaja se 107. za, protiv, suzdržani, usvaja se usmjeni amandman, treći usmjeni amandman gospodina Sebastija, za, protiv, suzdržani, usvaja se 108. za, protiv, suzdržani, odbija se 109. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani, odbija se. 111 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 112 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, 113, ispričavam se, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, nije baš dovoljno jasno molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Manon peti. Za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 protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 25 za, protiv, suzdržani, odbija se. Usmeni amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na glasovanje za cijelokupno izvješće. Elektroničkim putem otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 30 za, jedan suzdržani. Čestitamo, gospođo. Sada prelazimo na sljedeće izvješće. Glasovat ćemo o općem proračunu Europske unije za razdoblje 2016. Pasamos a la votación de, de las enmiendas. Eh, la número... Sada prelazimo na glasovanje o amadmanima. 6000 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 6001 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 6030 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6002, nova verzija, sa stajalištem vijeća za, protiv, suzdržani, mm, Ne vidim. Podignite ruku. Dakle, 6002. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 6003 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 6004 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 6005 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 6007 za, protiv protiv, suzdržani, usvaja se. 6007, nova verzija sa stajalištem vijeća za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6024, nova verzija za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6008, nova verzija za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6009 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6025 nova verzija za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6029 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6031 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 632 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6027 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6010 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6011 nova verzija za protiv suzdržani usvaja se 6012 za protiv suzdržani usvaja se 6013 za protiv suzdržani usvaja se 6028 za protiv suzdržani usvaja se 6014 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6015 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6020 iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, Odbija se. 6021 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 6022 za. Nova verzija. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 6023 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 6016 za protiv, suzdržani, usvaja se. 6019 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6017 iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Ostatak amandmana, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6026 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 618 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, usvojili smo amandmane, a sada prelazimo na sljedeće izvješće. izvješće o kohezijskoj politici i marginaliziranim zajednicama. Kompromisni amandman 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 26 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 28 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amano 29 iz dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis četiri za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35 za, protiv, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 39 uz jezičnu ispravku za prvi dio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 Amandman 49 za. Protiv. Suzdržani. Ovo ćemo provjeriti. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 50 iz dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za protiv, suzdržani. Ovo ćemo provjeriti, dakle, drugi dio, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 52 za, protiv, Suzdržani. Odbija se. 53 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 54 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 55 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 56 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 58 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 60 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 61 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 1. Za protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada prelazimo na konačno glasovanje o izvješću. Elektroničkim putem otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Informe de opinion por 21 votos. Izvješće je usvojeno. Čestitamo. I pasamos a la votación del informe sobre... Sada prelazimo na izvješće o strateškom okviru Europske unije o zdravlju i sigurnosti na radu za razdoblje 2014-2020. Gospođa Borzan je izvjestiteljica i sada prelazimo na glasovanje. Amandman 33 za, protiv, suzdržani. To moramo provjeriti elektroničkim putem. Amandman 33, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 34 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 35 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Ovo moramo provjeriti. Amandman 35. otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Queda rechazada. Odbija se. Amandman 36 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 38 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 39 za. Protiv suzdržani, odbija se. Provjerimo amandman 39. Otvoram glasovanje. Se cierra la votación. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 40. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41. Za. Protiv suzdržani, usvaja se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 2 za, protiv, suzdržani. Mislim da je usvojeno, ali ćemo ipak provjeriti. Kompromis 2, otvoran glasovanje. Zatvoran glasovanje.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 suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 53. Ja sam rekla da je to odbijeno, ali možemo provjeriti. Drugi dio. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, mislim da je procjena bila ispravna. 53 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se 62 za, protiv, suzdržani, usvaja se 63 za, protiv, suzdržani, usvaja se 64 za, protiv, suzdržani, usvaja se 65 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 72 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis šest za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 77 za, protiv, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Enmienda 1 a favor. Amandman prvi. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. Treći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 suzdržani usvaja se. Amandman treći. E, Trinesti, oprostite za, protiv, suzdržani. Moramo provjeriti broj 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 14. Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 16. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 18. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman broj 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prijeđemo sada na amandman broj 24. Tko je za, protiv, suzdržani, Mislim da situacija nije jasna. Provjerit ćemo amandman 24. otvoren glasanje. Zatvaram glasanje. E, očito nisam apsolutno ništa shvatila. Evo, sve je jasno. E, amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 27. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 28. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 31. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32. Tko je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Prelazimo sada na konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se 19 glasova za, 8 e, e, protiv i 4 suzdržana glasa. Čestitam gospođo Borzan. I pasamos a la eh, sada na eh, glasanje eh, o izvješću o i ravnopravnosti žena. Zapravo ispričavam se. Radi se o provedbi instrumenta za mikrofinanciranje. Amandman broj prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman broj 2, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 3 s usmenim amandmanom gospodina Urta Suna, tko će uzeti riječi. Radi se dakle o ovom usmenom amandmanu. Izmijenit ćemo taj amandman na sljedeći način. E, postoje žene koje su na tržištu e, rada i tu ćemo zapravo reći nešto drugačije nego što je bilo u izvorniku. Slažete li se s usmenim amandmanom gospodina Suna? Prelazimo sada na glasanje tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman pet, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman šesti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sedmi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. I Y pasamos a la votación de las eh, enmiendas, el Gender Mainstreaming Amendments. Prelazimo sada na eh, glasanje o onom dijelu koji se odnosi na eh, izvješće gospođe gripa Amandman prvi, tko je za? Usvaja se amandman drugi. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se amandman treći za. Protiv? Suzdržani usvaja se. Dobro, na, tako smo zaključili glasanje i to na točno na vrijeme kao švicarski sat. E, iako je dan predsjednika vrlo složen, prelazimo sad na sljedeću točku dnevnog reda. E, radimo o razmjeni mišljenja sa predsjedništvom vijeća iz, dakle s luksemburškim predsjedništvom.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 Continuamos con, con la comisión eh, en este caso. Nastavit ćemo sada. Nastavljamo s raspravom s luksemburškim predsjedništvom. Koje, dakle, je zapravo upravo započelo. Pozdravljamo gospođu e, Lidiju Muć, ministricu za e, jednake mogućnosti i zdravstva. Na parlamentarnom odboru za ženska pitanja imamo običaj surađivati i naročito kada se radi o pitanjima koje su prioritetna za nas. Nadamo se da ćemo imati u sljedećih nekoliko mjeseci tjesnu suradnju s luksemburškim predsjedništvom. Postoje neke teme koje su na dnevnom redu za koje se nadamo da će zahvaljujući luksemburškom predsjedništvu e, sada raditi e, da ćemo na njima raditi sve više zamaha i da će se luksemburško predsjedništvo posebno njime pozabaviti. Želim dakle dobrodošlicu e, gospođi Munch i e, moram mi objasniti da se ovdje radi o zapravo jednom prostoru, o mogućnosti suradnje, te se nadamo pozitivnim rezultatima za ženska pitanja Jorskoj Izvolite. Najpše hvala predsjednice. Dame i gospodo zastupnici, veliko zadovoljstvo. Dame i gospodo, veliko je zadovoljstvo predstaviti vam prioritete luksemburško predsjedništva. U ovom govoru ću ne samo prioritete našeg predsjedavanja, već i zauzeti poziciju spram ratificiranja konvencije iz Istambula koja vas jako zanima, ukoliko sam dobro shvatila. Dakle, Luksemburško predsjedništvo ulazi u jednu etapu koju Europska unija se mora suočiti s velikim brojem izazova. Tu imamo i krizu, no muškarci i žene nisu jednako naružani za borbu sa ovom krizom i njenim posljedicama. Mjere štednje koje su usvojene u velikom broju zemalja više su pogodile žene, samim tim što su one izloženije prekarnosti radnih mjesta, otkazima, socijalnim teškoćama i to je tim prije tako kada je riječ o ženama koje su uočene s višestrukim problema, kao što su samohrane majke, starije žene, e, imigrantice, e, ljudi iz e, etničkih manjina. Ti njihovi, njihova situacija se pogoršava u vrijeme krize. U politikama Europske unije moramo jasno identificirati i uzeti u obzir nejednakosti između muškaraca i žena i jamčiti da svaka strategija koja se izrađuje u cilju borbe protiv krize i pokretanja gospodarskog rasta bude analizirana kroz prizmu utjecaja na muškarce, a i napose na žene. U rujnu 2014. godine koncept gender budgeting bio je tema o kojoj se raspravljalo na jednoj radionici, naslovljeno je nova strategija za e, rodnu jednakost nakon 2015. To je organizirano strane opće uprave za e, unutarnje politike u Europskom parlamentu i čini mi se da je ovaj gender budgeting nešto što je od velikog značaja kada se radi o temi koju treba analizirati kako bi se ukazalo na raznovrsne utjecaje proračunskih politika na žene i muškarce. Ovdje se slažem s različitim preporukama koje su izrađene tijekom te radionice koja je bila jako dobra primjeri dobre prakse koje provode određene države članice Europske unije nas potiču da e, više posežemo za znanjima koje su nam stavili na raspolaganje institucije poput Europskog instituta za e, rodnu ravnopravnost. Dame i gospodo, strategija za jednakost između žene i muškaraca, strategija Europske komisije, e, istječe e, krajem ove godine. Što se tiče Luksemburskog predsjedništva, mogućnost da se integrira politika jednakosti između muškaraca i žena u druge strategije po mom smislu bila bi krivi znak, išla bi suprotno E, putu koji je već ostvaren, osobito kada se radi o kontekstu, postkriznom kontekstu. Dakle, jednakost e, mogućnosti mora e, ostati tema koja će se ticati problema nejednakosti između muškaraca i žena u brojnim oblastima kojima se moramo svi zajedno baviti. Ako je istina da je ovo načelo rodno politike nešto čime se moramo, što moramo uključiti u sve politike kako bi se u, uključilo rodno pitanje, ipak je što se tiče vidljivosti i razumijevanja ja, nužno imati e, zasebnu strategiju Europske komisije koja će omogućiti da se jasno e, ukaže na uzroke nejednakosti između muškaraca i žena u svim politikama i onda shodno tome predstaviti konkretne ciljeve i iznijeti sredstva kojima će se ostvariti jednakost između muškaraca i žena. Luksemburg e, će ići tim putem. Ja sam već imala sasnak s gospođom povjerenicom kako bi e, smo razgovarali o tome i e, u tom kontekstu jedan dopis e, koji su potpisali 21 država članica poslan je Europskoj komisiji kako bi se insistiralo na nužnosti da se upravo očuva zajednička europska neovisna e, strategija, odnosno europska zajednička strategija za e, jednakost između muškaraca i žena. Evo, to je pitanje vjerodostojnosti, prioriteta i političke vjerodostojnosti. Dame i gospodo, Luksemburška vlada smatra pitanje između e, jednakosti, mogućnosti između muškaraca i žena i na svojoj nacionalnoj i na međunarodnoj razini. Iz tog razloga nova vlada usvojila je u prosincu 2013. godine jednakost mogućnosti između muškaraca i žena kao e, načelo koje vodi našu e, politiku. Mi smo jedna od rijetkih europskih država koja raspolaže zasebnim ministarstvom koje je zaduženo za jednakost mogućnosti između muškaraca i žena i tome tako još od 1995. godine i e, mi imamo tu želju da se napreduje e, u jednakosti između e, žena i muškaraca i to je nešto što se da vidjeti u našem trećem e, planu djelovanja koje je osvojila naša vlada i kako bismo dokumentirali i potkrijepili zajedničku odgovornost vlade. Mi imamo u ovom planu jednakosti, odnosno u taj plan jednakosti uključili smo sva ministarstva kako bi sva dala svoj doprinos i ostvarenje ovih političkih ciljeva jest istovremeno zajednička, a i transverzalna odgovornost. Iz tog razloga svako, svaki odjel je ukazao na konkretne ciljeve koje treba ostvariti u narednim godinama i u takvom duhu suradnje i interdisciplinarnosti Ministarstvo za jednakost mogućnosti želi promovirati jednakost između žena i muškaraca i to na razini Europske unije. Prioritete koje je vlada Luksemburga zadala su teme koje zahtijevaju transverzalan pristup i koji zahtijevaju e, zajednički napor, zajednički uloženi napor na e, svim politikama, a isto vrijedi i za Europu za europsku razinu. E, tijekom italijanskog predsjedništva i na konferenciji jednakost između muškaraca i žena temeljno i nedovršeno pitanje. Italijansko letonsko Latvijsko eh, predsjedništvo je potpisalo jednu zajedničku deklaraciju kako bi promovirala jednakost između muškaraca i žena. Ovo, eh, odrazuje, ovo je odraz prioriteta eh, triju predsjedništva i u takvom okviru se nadovezuju dakle, različiti elementi koji se tiču politika jednakosti između muškaraca i žena i to preuzima dakle, u svoju nadležnost Luksemburško predsjedništvo. Prvi prioritet jest uravnoteženo sudjelovanje muškaraca i žena u postupku e, donošenja odluka, bilo da se radi o gospodarstvu ili o politici. S obzirom da e, je ovo jedna velika slabost u većini država članica Europske unije, želimo učiniti sve što je moguće kako bismo napredovali po ovom pitanju na europskoj razini potrebno je dodatno djelovati mm, glede ravnoteže između muškaraca i žena u sektoru gospodarstva i politike i to je potkrepljeno nedavno objavljenim podacima u e, Gender Equality Index koji nam je svima poznat. Dakle, kada se radi o političkom donošenju odluka unutar Europske unije, muškarci su 2012. godine e, imali u svojim rukama više od tri četvrt radnih e, tri četvrt ministarstava čak i ako se uzme, dakle to je prosjek eh, na europskoj razini i i tome isto tako eh, kada se eh, analizira zastupljenost u nacionalnim parlamentima, tu je došlo do skromnih napredaka, tu ne možemo uopće govoriti o velikim iskoracima koje bismo željeli vidjeti. Situacija je bolja na regionalnoj razini, no e, tu je još uvijek omjer jedna trećina spram dviju trećina, dakle dvije trećine su na muškarci. Kada se radi o postupku donošenja odluka u sektoru gospodarstva, općenito govoreći, sudjelovanje žena u upravnim odborima, prosjek e, zastupnost žena iznosi 16%, a to možemo ocijeniti dosta lošim, čak i ako je ostvareno e, određen, ostvaren određen napredak od 6% od 2015. godine. 2012. godine samo šest zemalja e, ima zastupljeno žena, e, prosječno zastupljeno žena preko 20%. Dakle, ove brojke su jasne i jasno je da u najmanjim slučaju, da je treba uložiti napor na nacionalnoj i međunarodnoj razini kako bi žene bolje sudjelovali u donošenju odluka e, u gospodarstvu i ekonomiji i mi smo željeli dati svoj doprinos tim u vezi. Konačno, kako bismo ispoštovali ove preuzete političke odluke, luksemburska vlada si je zadala cilj od 40% E, onog, e, dakle manje zastupljenog e, roda i to je cilj koji trebamo ostvariti do 2019. godine. Što se tiče privatnog sektora, moja vlada podržati glede legalnih kvota za e, društva koja e, su uvrštena na burzi. O tome ću kasnije govoriti, a paralelno tome želim e, intensificirati djelovanje koje će omogućiti privatnim poduzećima da ostvari bolju ravnotežu. U Luksemburgu zastupljeno žena u donošenju političkih odluka malo je superior na ovom prethodno navedenom sektoru, ali e, su žene znatno manje e, zastupljene nego muškarci. Dakle, vlada predlaži da se izmijeni zakonodavni okvir e, o financiranju političkih stranaka kako bi se dobilo, ostvarilo 40% zastupljenosti podzastupljenog spola. I to će biti tako od sljedećih izbora 2018. godine i imamo postupan sustav E, koji će biti predviđen e, u ovom okviru. Tijekom našeg predsjedavanja želimo e, pokrenuti pitanje sudjelovanja u e, političkoj i ekonomskom postupku donošenja odluka i želimo da to bude prioritet e, ravno, e, glede pitanja ravnoteže između muškaraca i žena. I važno je podržati prijedlog direktive Europskog parlamenta i vijeća koji se tiču bolje ravnoteže između muškaraca i žena među upraviteljima društava koje su uvrštene na burzu i povezane e, mjere. Od početka svog mandana, ja sam, mandata pružila sam podršku e, ovom projektu direktive posredstvom e, bilateralnih susreta sa imala sam redovite susrete s brojnim kolegama i u tom kontekstu pozdravljam doista trud koji je uložilo italijansko predsjedništvo kako bi se napredovalo po ovom pitanju. E, običaj je da predsjedništvo drugog semestra analizira projekte država članica u provedbi kritičkih e, sektora u platformi Spekinga i u tom kontekstu e, predsjedništvo, luksemburško predsjedništvo odlučilo analizirati pitanje žena u donošenju, položaja žena u donošenju, postupku donošenja odluka i u tom kontekstu Europski e, institut za rodnu jednakost e, na temelju naručbe iz Luksemburga e, radi na izvješću kako bi se vidjelo kakav je napredak ostvaren u oblasti G u izjavi programa djelovanja iz Beijinga Women in Power and Decision Making. Rezultati će biti predstavljeni tijekom sastanka skupine na viskoj razini o rodnosječnim politikama koji će biti održani 16. i 17. rujna 2015. godine. Rezultati ove studije bit će također predstavljeni tijekom međunarodne konferencije na temu jednakosti u postupku donošenja odluka u gospodarstvu i politici koji smo organizirali za 15. i 16. listopad i tu će sudjelovati, tu je već potvrđeno sudjelovanje e, Njemačke ministrice pravde i e, austrijske e, zastupnice gospođe Regner koja je izvjestiteljica eh, a u eh, okviru sasvim vijeća EPSCO eh, na temu žene i donošenja odluka, to je nešto što će biti usvojeno na temelju izvješća EIGE. E. Drugi prioritet jeste tržište rada, a konkretno govoreći porast stope zaposlenosti žena. U tom kontekstu Luksemburg pod, e, pruža svoju podršku inicijative Europa 2020 kako bi se povećala stopa zaposlenosti sa, na 75% do 2020. godine. Žene predstavljaju radnu snagu koja bi mogla pomoći Europskoj uniji da ostvari svoje ciljeve i e, veće sudjelovanje žena u e, na radnom tržištu može poduprijeti e, borbi protiv socijalne isključenosti i borbi protiv e, siromaštva. No, moja kolegica, ukoliko vi to želite, će više govoriti o tome. E, dakle, treba poticati i žene i muškarce da stupe na tržište rada i to je ključni prioritet. No, naspram opravdanim političkim željama da se poveća stopa zastupljenosti žena na tržištu rada i da se poveća zastupljenost žena na e, visokim e, pozicijama u i politici, uloga i odgovornost muškaraca moraju biti dovedeni u pitanje. E, bilo da se radi E, o javnom i u privatnom sektoru. Iz tog razloga Ministarstvo za jednakost e, mogućnosti e, Luksemburga će tematizirati pitanje podjele odgovornosti između muškaraca i žena u privatnom i profesionalnom sektoru i o tome će se razgovarati tijekom neformalnog sastanka vijeća EPSCO-a 16. i 17. srpnja dakle, kroz nekoliko dana i tako ćemo ukazati na e, značaj e, politike jednakosti mogućnosti i svi ministri e, za ministri rada jednakosti e, mogućnosti Europske unije pozvani su na taj sastanak. Dopustite da e, još o malo govorim. I muškarci mogu biti žrtve diskriminacije i nejednakosti kojima su uzroci stereotipni pristupi koji se tiču njihove uloge u našem društvu i takvi klišeji otežavaju dakle, ljudima mogućnost da izađu iz tradicionalno dodijeljenih uloga, bilo da se radi muškarcima ili ženama, i ovo se tiče i profesionalnog e, i e, obiteljskog života. To je tim prije e, tako kada imamo e, posla s ljudima koji žele e, naći bolju ravnotežu između svog privatnog i profesionalnog života. No ovo je sve nešto što čemu je uzrok Dakle, taj, ta predrasuda o muškarcima koji su jedini koji uzdržavaju obitelj pod navnim znacima i naše društvo nije jednostavno dovoljno evoluiralo kako bi e, bilo jednako fleksibilno prema muškarcima i ženama, dakle nije spremno dati još dovoljno vremena muškarcima da iskoriste, odnosno da e, se posvete svom privatnom životu. Dakle, jasno govoreći, nismo spremni još e, s, podvući crtu i ne radi se o tome u biti, već se radi o tome da se pripremi teren za naredna predsjedništva i da eh, analiziramo situaciju u državama članicama, da vidimo da li su one poduzele određene mjere koje bi nam mogle biti od koristi i koje bi mogle poslužiti kao dobre prakse. Želimo iskoristiti ovdje tri velike mogućnosti u okviru ovog neformalnog sastanka vijeća eh, APSKOA, dakle želimo eh, da ministarstva rada sudjeluju u tom radu, poniti platformu za susret za ministre koji su zaduženi za jednakost između muškaraca i žena, to još nije napravljeno i treće eksplicitno politici e, ukazati na ulogu muškaraca u ovoj ravnoteži koju treba ostvariti u zapošljavanju i donošenju odluka. U ovom kontekstu bih vas također žela informirati o još jednoj konferenciji koja će biti organizirana tijekom Luksemburškog predsjedništva. Tu se radi o konferenciji koja će biti organizirana od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i e, socijalne gospodarstva, a to se tiče e, osobnog oporezivanja i zapošljavanja. Ta konferencija će jako dobro e, se uključiti u ove rasprave koje vodimo. Potrebno je poduzeti određene napore koji će biti pluridisciplinarni, koji će, koji će pokrivati rad više ministarstava koji, e, i politiku e, gospodarskog rasta, zapošljavanja, sigurnost, i politike obitelji. I treće, želimo promovirati načelo gender mainstreaming, dakle rodno osveštene politike, kao što je to već Dakle, želimo uključiti u različite politike institucije Europske unije, kao što je to već rečeno na neformalnom sastanku vijeća EPSCO-a 17. srpnja. To će biti uključeno u e, naše radove. Međutim, ipak je važno da i, dru, i drugi na razini vijeća e, integriraju ovu e, rodnu perspektivu u svoje radove. Evo, primjer radi, program vlade Luksemburga za predsjedništvo određuje da uzmanju obzir E, rodnog pitanja u istraživački rad, e, a to predstavlja jedan od ključnih e, pitanja u europsko područje za istraživanje. To je od ključnog značaja za postupak ocjenjivanja i transparentne i nediskriminatorne selekcije i tako će se zajamčiti bolja sljedivost glede jednakosti spolova. I konačno, četvrti prioritet, Luksemburg će ukazati na ulogu koju igra Europska unija u promoviranju jednakosti e, mogućnosti i prava žena svugdje na svijetu, a što je sukladno sa preporukama platforme djelovanja iz Pekinga. To je tim prije točno što kada se radi o politici suradnje i razvoja e, i u kontekstu definicije novih e, ciljeva milenijski razvoj e, nakon 2015. godine od ključnog je značaja da se Europska unija zauzme da ova rodna dimenzija jednakosti između žena i muškaraca budu uključeni istovremeno kao transverzalni prioritet i kao zaseban cilj. Luksemburško veliko je u zadnjih nekoliko godina jako se posvetilo pitanju suradnje za razvoj u svojoj nacionalnoj strategiji za suradnju i razvoj i humanitarno djelovanje ministarstvo e, Luksemburško ministarstvo za suradnju e, za razvoj izradila je sektornu sektorsku rodnu strategiju koja sadrži strateške okosnice i načine mjerenja utjecaja politike suradnje e, za razvoj na žene i muškarce u našem nacionalnom kontekstu politike jednakosti između muškaraca i žena. Taj pristup predstavlja dosta uzorit e, primjer e, ovog, ove rodno osvještene politike u sektorskim politikama. Dame i gospodo, savršeno sam svjesna da neke teme kojima se redovito bavite i do kojih vam je jako stalo, savršeno sam, toga, savršeno sam svjesna toga da eh, te teme neće biti obrađene tijekom našeg predsjedništva. Svako predsjedništvo mora se odlučiti na neke prioritetne eh, teme u dosta kratkom šestomjesečnom razdoblju eh, zajednički odgovornost e, e, trojnog predsjedništva nas primorava da e, preuzimamo i prosljeđujemo predefinirane teme. Dakle, borba protiv nasilja protiv žena nije među prioritetnim temama našeg predsjedništva. Međutim, borba protiv nasilja jest svakodnevni prioritet za sve nas. Ja se ovdje pozivam na zajedničku izjavu trojke da e, nasilje predstavlja, nasilje nad ženama predstavlja e, ugrožavanje e, prava i nešto što protiv čega se mora boriti. Luksemburg se u potpunosti slaže sa ovim naporima i nastavit ćemo biti jako i nastavit ćemo biti jako aktivni glede ovog pitanja nasilja po rodnom kriteriju bilo na nacionalnoj ili međunarodnoj e, razini. Moja zemlja raspolaže e, s učinkovitim e, mjerama za borbu protiv nasilja u obitelji. Na temelju zakona iz 2003. godine imamo sustav sljedivosti koji je uspostavljen između stručnjaka koji se bave tim oblasti, tom oblasti kako bi se moglo držati pod nadzorom, odnosno slijediti pitanje nadzor, nasilja u obitelji i Ministarstvo e, jednakosti i mogućnosti e, aktivno e, sudjeluje u mjerama prevencije i sljedivosti. Do sada 36 europskih zemalja, među kojima i Luksemburg, e, su potpisali konvenciju iz e, Istambula, a koja se bavi prevencijom i borbom protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Luksemburg će ubrzati e, ratifikacije nakon predsjedništva e, i sudjelujemo u u jednoj radnoj skupini kako bismo što prije mogli ući u skupinu zemalja koje, iz Vijeća Europe koje su ratificirale ovu deklaraciju. U trećem mjesecu 2015. godine naše ministarstvo je predstavilo prvu veliku studiju koju je izradio e, Luxembourg Institute of Health o uzrocima nasilja u obitelji u Luksemburgu. Ta studija izrađena je na, pokriva razdoblje od dvije godine, pokriva tri aspekta žrtve, autore i e, stručne osobe. E, rezultati te studije predstavljeni su prilikom Međunarodnog dana žena u trećem mjestu prošle godine u okviru jedne velike međunarodne konferencije gdje su sudjelovali nacionalni međunarodni e, stručnjaci. Ta e, studija potvrdila je konstaciju da su žene u većini slučajeva žrtve, te su muškarci u većini slučajeva e, autori tog nasilja u obitelji. Međutim, studija je ukazala također da i ne da nezamariv e, procenat muškaraca mogu biti žrtve nasilja također, a s druge pak strane imamo žene koje mogu isto tako biti autori tih tog nasilja u obitelji. Dakle, to je pitanje intelektualnog poštenja, uključiti i takve konstatacije kako bi se na kako bi se trajno stalo u kraj e, nasilju obitelji. I doista smo uvjereni da psihosocijalna pomoć ne treba, se biti, ne treba biti ograničena samo na žrtve nasilja, već, se, već treba pokriti i autore tog nasilja kako bi se izbjeglo opetovanje takvih, e, takvih pojava, tim prije što je nasilje obitelji nešto što se redovito ponavlja u određenim obiteljima i preporučujemo da međunarodne organizacije uzmu u obzir e, više ove aspekte za koje osobno smatram da oni e, ilustriraju stvarnost koja je već dovoljno složena i teška. I također e, konstatiramo da definicija nasilja nad ženama u okviru e, obiteljskog nasilja je nešto što ovisi, što nije jednako o e, nacionalnim kontekstima, pravnim kontekstima i svjesni smo da nasilje zahtjeva nijansiran pristup no ipak smatram da bismo se trebali složiti na europskoj razini o zajedničkoj terminologiji koju ćemo koristiti te o indikatorima koji mogu biti koji se može porediti i mjeriti. E, Luksemburško predsjedništvo u ovom kontekstu pozdravlja e, projekt e, Europskog instituta za e, rodne jednakost u Vilniusu o cijeni nasilja nad ženama u Europi. Naravno, cijena je prvenstveno fizička, psihička, no ipak e, ta cijena nije sastavljena jedino od e, zdravstvenih e, i liječničkih troškova, već tu imamo i pravosudne i socijalne troškove. Još jedna tema je u uskoj vezi sa pitanjem nasilja i dominacije, a to je prostitucija, iako ona nije E, eksplicitno spomenuta u programu Luksemburškog predsjedništva, no mi ipak e, konstatiramo da neke države članice Europske unije, kao što su Francuska, Njemačka ili Nizozemska, trenutno raspravljaju na ovu temu na nacionalnoj razini i ova rasprava se osobito usredotočila na pitanje koji pravni okvir može najbolje se baviti pitanje prostitucije na nacionalnoj razini, a istovremeno parlamentarna skupština Vijeća Europe raspravljala je na ovu temu i usvojila rezoluciju koja se tiče prostitucije, i modernog ropstva u Europi koji e, se zalaže za takozvani švedski model e, gdje se zalaže za e, kazno gonjenje klijenata u, prostituciji. Luksemburg se ne suprostavlja raspravi, što više mi to potičemo i u okviru bilateralnih sastanaka s kolegama ministrima uvijek sam se bavila ovom temom i temom prostitucije, trgovanja ljudima i uvijek sam se zalagala za europsku, pojačanu europsku suradnju s tim u vezi. Dame i gospodo, postoji još jedna zadnja tema koja nije izrijekom e, spomenuta u okviru Luksemburskog predsjedništva, no to je tema do koje meni jako stalo osobno, a to je razlika u plaćama između muškaraca i žena, to je i dalje e, stvarnost u Europskoj uniji. Naime, na temelju studije Eurostata objavljene u ožujku 2015. godine razlika u plaćama između žena i muškaraca doseže prosječno 16,4% 2013. godine, a 2008. iznosila je 17,3%. Smanjila se dakle u većini država članica Europske unije, ali se povećala u desetak drugih. No, iza ovih e, brojki jasno je da ciljevi koje si je Europska unija zacrtala glede promoviranja zapošljavanja žena u okviru inicijative Europa 2020. E, s ciljem da se poveća e, zaposlenost na 75% do 2020. godine. Jasno je da to može dati svoj doprinos da smanji e, razlika u plaćama između žena i muškaraca. Trebamo također se zalagati za ukidanje klišeja, rodnih klišeja, osobito u na radnom mjestu, osobito kako bismo došli do bolje diversifikacije glede e, radnih mogućnosti za žene. Uvjerena sam da e, promocija ovog žena u postupku donošenja odluka u politici i gospodarstvu jest nešto što e, može polučiti pozitivne, pozitivan utjecaj u smanjenju razlike u plaćama između žena i muškaraca. E, veća e, zastupljenost žena u upravnim tijelima može promijeniti mentalitete kako bi stvarno stvarili ciljevi e, prema kojima za isti rad treba imati istu plaću. Dame i gospodo, sigurno sam da sam bila malo poduga, ispričavam se na ovome, no doista sam vam htjela predstaviti prioritete Luksemburskog predsjedništva. E, jako sam ponosna što danas e, sjedi među vama uz kolegicu koja je zadužena za ministarstvo za obitelj i spremna sam odgovarati na vaša pitanja. Najljepša hvala na pozornosti. Muchas gracias, eh, señora ministra. La verdad es que ha hecho... Hvala vam lijepa, gospođo. Vrlo ste nam detaljno govorili o prioritetima Luksemburškog predsjedništva E, mnogo tema koje ste spomenuli zaista su okosnica našeg rada. Hvala vam na tako detaljnom izvješću o svemu tome. Sad ću dati riječ o gospođi Korin Kajen koja je ministrica obitelji i integracije. A nakon toga će se za riječ javiti e, klubovi zastupnika. Hvala gospođo predsjedateljice, Uvaženi zastupnici, uvažene zastupnice, dame i gospodo, hvala vam što ste me pozvali danas i što ste mi dozvolili da uzmem riječ na sastanku ovog odbora. Htjela bih govoriti o politikama koje imaju za cilj uključenje Roma u naša društva i borbu protiv bilo kakvih vrsta diskriminacija, a naročito diskriminacija cigana. E, ovdje ću govoriti o ciljevima Luksemburškog predsjedništva i vijeća i predstavit ću našu e, politiku na području promoviranja raznolikosti i borbi protiv svih vrsta diskriminacije. Europski parlament, Europska komisija, e, Vijeće Europe, države članice, Europske unije i civilno društvo su se založili za integraciju Roma u naša društva i e, radili su na podizanju razine svijesti o Romima. Dozvolite mi da citiram samo nekoliko primjera. 15.4. E, e, Europski parlament je usvojio rezoluciju u poziva države članice da službeno priznaju genocid počinjen nad Romima za vrijeme drugog svjetskog rata i da objave Europski dan e, sjećanja na genocid Roma. Ta rezolucija je e, predstavljena 8.4. kada smo slavili Međunarodni dan Roma i ima za cilj posjećanje na stradanje Roma za vrijeme drugog svjetskog rata. 2009. godine Europska komisija je organizirala prvu platformu, Europsku platformu za uključenje Roma kako bi se mogle razmjenjivati dobre prakse i iskustva između država članica. Imala sam zadovoljstvo sudjelovati na posljednjem sastanku te platforme 16. ožujka ovdje u Briselu. Za vrijeme vanrednog e, sastanka vijeća EPSCO-a 19.5.2011. godine vijeće je uspostavilo europski okvir za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. godine. Vijeće je pozvalo države članice da poduzmu specifične mjere u cilju e, integriranja Roma u područjima obrazovanja, zapošljavanja, pristupa zdravstvenoj skrbi, stambenom zbrinjavanju kako bi se smanjile razlike između e, Roma i ostatka stanovništva. Luksemburška vlada podržava e, sve ove politike kako bi se svi ljudi tretirali na isti način. Zapravo mi se zalažemo za načelo jednakog postupanja prema svim građanima bez obzira na njihovu etničku ili nacionalnu pripadnost. U Luksemburgu imamo E, građane koji imaju nekih, koji predstavljaju nekih 170 e, državljanstava, a predstavljaju 46% stanovništva Luksemburga. Dakle, vidite da je to razlog te naše opće politike. Zapravo u Luksemburgu Eh, imamo tu priliku živjeti sa svim eh, različitim eh, kulturama, nacionalnostima i sve to je stvorilo i sam Luksemburg a u Luksemburgu imamo i opću politiku uključenja e, romskog stanovništva i tu uzimamo u obzir i sve oblike diskriminacije. 9.12.2013. godine Vijeće epsko je usvojilo preporuke vezane za učinkovite mjere integracije Roma u državama članicama koje imaju za cilj uspostavljanje nacionalnih strategija za integraciju Roma i povećati e, međugraničnu suradnju po ovom pitanju. U ovim preporukama naročito se naglasio položaj romskih žena i djece. 2012. godine Europska komisija je uspostavila mrežu kontakt točaka za integraciju Roma. Bitno je ustvrditi da su politike koje imaju za cilj integraciju Roma također uvrštene u strategiju Europske unije 2020. U okviru europskog semestra neke države članice su e, dobile preporuke kako bi favorizirale uključenje uključenje romskog stanovništva u njihova društva. Moramo se vratiti i na ključnu ulogu Vijeća Europe koji je zaista aktivan, koji je zaista aktivno u borbi protiv diskriminacije Roma. Odr stručnjaka Kahrom je e, analizirao nacionalne politike e, i radio na razmeni politika i dobrih e, iskustava. E, uvažene zastupnice i zastupnici, usprkos svim tim politikama, mnogi Romi su još uvijek žrtve diskriminacije, predrasude, e, socijalne isključenosti, e, mržnje i ugnjetavanja. Sve politike, socijalne politike za uključenje Roma su ključne, ali nažalost nisu dovoljne. E, situacije kojima svjedočimo u određenim državama članicama nam dokazuju da još toga se treba učiniti i da smo zaista daleko od te situacije u kojoj bismo mogli reći da su Romi zaista integrirani u naše društva. Slažem se sa Europskim parlamentom koji je tražio uspostavljanje mjera kako bi sva djeca, uključujući i romsku djecu, imala ista prava, a to je pristup e, obrazovanju, E, pristup zdravstvenoj skrbi, stambenom zbrinjavanju, odnosno dostojanstvenim uvjetima e, života kako bi mogli izgraditi solidne osnove za budući život. Također moramo promovirati i prava žena kao i rodnu ravnopravnost u romskim zajednicama. Mislim da e, svi ti napori neće biti uspješni sve dok ne uspijemo podići razinu svijesti u društvima koja trebaju prihvatiti romsko stanovništvo kako bi e, to stanovništvo bilo prihvaćeno na dostojanstven način. Naravno, ovo je postupak koji je dvosmjeran. Nije dovoljno stvoriti dobre uvjete za integraciju, imati prilagođene instrumente. Trebamo također očekivati i od prihvatnog društva određene korake kako bi prihvatilo romsko stanovništvo, a kako bi, se romsko, kako bi to društvo prihvatilo romsko stanovništvo stanovništvo, stanovništvo koje, ga, koje ih prihvaća mora poznavati njihovu e, kulturu, način života i to svih romskih zajednica bez obzira na to da li se radi o nomadskom stanovništvu ili ne. Moramo raditi na ukidanju predrasuda i mijenjanju mentaliteta kako e, ne bismo imali a priori mišljenje o tim e, zajednicama i moramo zajamčiti ista prava za sve bez obzira na spol, e, hendikep, spolnu orijentaciju, vjersku pripadnost, uvjerenja ili vjerovanja. Uvjerena sam da ova ovaj složen problem kao što je problem e, inkluzije Roma mora imati integriran pristup. Ne možemo se ograničiti samo na socijalnu politiku, moramo raditi i na izmjeni e, mentaliteta e, naših građana. U tom smislu želim napomenuti dva događaja koja će organizirati Luksemburško predsjedništvo vijeća 27. i 28. listopada 2015. godine u Luksemburgu će se održati sastanak E, skupine na visokoj razini protiv diskriminacija kao i e, šesti e, godišnji forum o povelji raznolikosti Europske unije. Tu će se govoriti o pitanjima diskriminacije jednakosti e, postupanja prema e, građanima i raznolikosti građana. Za vrijeme foruma koji će se održati 28. listopada ćemo govoriti naročito o ulozi medija i govoriti o tome kako mediji mogu pomoći u e, borbi protiv diskriminacija. Dakle, mediji zaista tu imaju ključnu ulogu i o tome ćemo govoriti 28. listopada. Uvjerena sam da je raznolikost bogatstvo za sva naša društva i moramo e, upoznati jedne druge kako bismo se mogli uzajamno poštivati. E, također, poznavati nekoga, to znači poznavati i njegovu povijest. E, rezolucija koju je parlament usvojio 15.4. ide u tom smislu. Vijeće je u više navrata potvrdilo da se trebamo boriti protiv predrasuda i diskriminacija prema Romima. E, parlament još se nije izjasnio o Međunarodnom danu za komemoraciju genocida nad Romima, no međutim ova E, rezolucija ipak ide u smjeru e, ukidanja predrasuda i diskriminacija. Veoma često prošlost nam pomaže da shvatimo sadašnjost. Povijest Roma e, treba postati dio naše povijesti, kultura Roma treba postati dio naše kulture i romske zajednice se treba integrirati u naša društva. Ojačan i kontinuiran dijalog između naših institucija kao i ojačana koordinacija će biti e, korisna za države članice i za romsku zajednicu. E, uvažene zastupnice, uvaženi zastupnici, veliko mi zadovoljstvo što sam ovdje danas sa vama. Hvala što ste me saslušali i naravno spremna sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Ačiū ponė ministrai ir ačiū abiems ministriems, kur i pristatė Hvala objema ministricama na zaista e, lijepom pregledu luksemburskog predsjedništva i onome što će raditi na području jednakih mogućnosti. Prelazimo sada na pitanja i odgovore. Desetoro kolega javilo se za riječ. Započet ćemo sa e, najprije krugom od pet pitanja, nakon toga će ministrica imati priliku za odgovor. Gospođa Kostinger ima prva riječ. E, hvala. Gospođe ministrice, hvala vam što ste tako cjelovito predstavili luksemburški program. Vaš je uvod zaista bio zanimljiv. Gospođa Ligrip je naša koordinatorica koja će govoriti o tome što ste vi rekli. Mi pučani smatramo da ste govorili o izuzetno važnim pitanjima. Stopa zaposlenosti žena zaista se mora povećati. Morat ćemo se uhvatiti u koštac s tim pitanjima tržište rada u EU uniji jest nešto što je problematično, a nažalost u EU i dalje postoje velike razlike u plaćama muškaraca i žena za istovrsni posao. Moramo se pozabaviti tim pitanjima i moramo vidjeti na koji način. E, postoji i još e, gora razlika kada govorimo o mirovinama stopa je tu nekih 38% u prosjeku u Europskoj uniji. Gospođa Zaborska rekla je da se moramo pozabaviti e, zakonodavstvom na tom planu u Europskoj uniji. Moramo sve učiniti kako bi se ukinule razlike i umanjene razlike na tom planu. Također, kako u politici, tako i u ekonomiji e, moramo više uključiti žene koje će biti na mjestima na kojima mogu donositi odluke. Što je s direktivom na tom planu vezano za udio žena u upravnim odborima politika? Evo, moje pitanje što ćete napraviti na tom planu kako bi se rad na ovim pitanjima pospješio. E, hoćete li također e, nešto reći više o Istanbulskoj konvenciji? Zanima me koja su vaše očekivanja na tom planu? Što će konkretno načiniti Luksemburško predsjedništvo kako bi se ti ciljevi ostvarili? svi se slažemo da se, radimo, da se radi o pitanjima koje su izuzetno značajna. Dio država članica već je potpisao, odnosno ratificirao tu konvenciju. Isto tako važno je da se borimo protiv eh, nasilja nad ženama. Hvala. Sada gospođa Gajaninga. Ja e, govorim u ime Marije Rajner koja je koordinatorica kluba socijalista i demokrata koja danas nije među nama. Hvala vam zaista na ovako detaljnom, cjelovitom pregledu ovoga što radite i tako velikom angažmanu. <clears throat> Bilo mi je drago čuti <clears throat> da se ovim pitanjima, pitanjima prava žena i jednakih mogućnosti, Luksemburško predsjedništvo bavi na vrlo ozbiljan način. Gospođa Reiner kaže da u vašim prioritetima za Luksemburško predsjedništvo da će se naročito raditi na tome da se poveća stopa zaposlenosti žena. Ako to zaista želite učiniti, potrebno je da poduzmete mjere kojima će se uspostaviti ravnoteža između privatnog i poslovnog života, naročito po pitanju porodiljnog dopusta. Postoji prijedlog o direktivi o um, porodiljnom dopustu koji se usporetivio Europski parlament. Bilo je to jedna e, zaista bolna epizoda za Europski parlament u kojem se išlo protivno interesu žena. Zaista je vrlo bitno da se na tom planu donesu propisi. Moramo zaista nešto učiniti također kako bismo pospješili natalitet u Europskoj uniji. Do kraja mjeseca obećani su prijedlozi na toj temu, međutim nismo dobili nikakve specifične, konkretne informacije o tome. Imate li ih možda? Isto tako, što ćete učiniti kako biste ambiciozne političke mjere donijeli kako bi se pomirio privatni i poslovni život, na profesionalni život, naročito kada se radi o e, o e, porodnom dopusnu. Osobno dobila bih, dodala bih nešto što mene osobno zasima, a zanima, to je borba protiv prostitucije i borba protiv trgovine ljudima u Ujedinjenom kraljevstvu mi jako puno radimo na tim pitanjima. Prošlog mjeseca kao izvjestitelji o pitanjima prostitucije zalažili smo se zato da se usvoji švedski model. Drago mi je da vaše predsjedništvo želi nešto učiniti na tom planu i nadamo se da ćemo uspostaviti dogovor na tom planu kako bismo zaista riješili ta vrlo važna problem koji se odnosi na mm, trgovinu ljudima. Gospođa Vlaska ima riječ, hvala. Hvala lijepo. I iznad svega pomozite mi da nešto e, napravimo kako bismo e, mogli raditi na ovim svim pitanjima. Hvala vam zaista što ste nam tako detaljno obrazložili mogućnosti koji postoje u različitim e, područjima od e, plaća kao i e, većoj uključenosti žena u procesu donošenja odluka. Drago mi je da ste se osvrnuli na diskriminaciju nad Romima. Postoji nešto što niste zapravo nabrojali kao jedno od vaših prioriteta. Međutim, drago mi je da se želite baviti tim pitanjem koji je vrlo važan također i za moju zemlju. Ipak i dalje predstavlja samo predmet diskusija, međutim, pitanje diskriminacije nad čitavim jednim dijelom stanovništva nikako da se riješi na konkretnom planu. Želim e, napraviti neka pitanja koja možda na izgled nisu dio jednakih mogućnosti. Vi ste napisali među vašim prioritetima da se želite usmjeriti na pitanja osoba e, koje su dementne. E, trebalo je bi biti predmet više zdravstvene skrbi. Velik dio njih su žene. Zanima me koja će vam biti polazište prilikom predsjedništva kada se budete bavili tim pitanjima. Osobno smatram to je jako važno pitanje kada se radi dakle o liječenju i skrbi osoba koje su dementne. Drugo što me zanima jest školovanje. Govorimo o tome da žene moraju više sudjelovati na tržištu rada, drugim riječima. E, to znači da moraju imati bolje mogućnost da stave djecu u vrstiće. A to istovremeno znači da vrtići moraju biti jako dobre kvalitete. Što namjeravate načiniti kako biste situaciju poboljšali kako bi u državama članicama Europske unije zaista e, postoji pravi pristup obrazovanja za djecu predškolske dobi? Hvala gospođo Žibjonska. Imamo svega pola sata koji su nam ostali do kraja današnjeg sastanka, pa se dogovorimo sljedeće. Da ćemo riječ svima koji budu željeli postaviti pitanja, a nakon toga će riječ imati ministrice za odgovore i nadam se da ćemo uspjeti završiti na vrijeme. Hvala, pokušat ću govoriti vrlo kratko. Htjela bih se zahvaliti ministricama što su došle govoriti o prioritetima luksemburškog predsjedništva. Svima nam je bilo drago da čujemo ovo što ste nam rekli. Kada pogledamo program rada, svega nekoliko je redaka bilo posvećeno ženskim pitanjima. Stoga mi je bilo jako drago da ste sada e, detaljno razradili ono što želite postići. I e, radujemo se već u naprijed u prosincu, jer mislimo da ćete puno toga ostvariti, iako vrijeme će proletjeti. Jako mi je drago da ste govorili o europskim izborima i o ravnopravnosti prilikom izbora kandidata. Drago mi je također da ste se osvrnuli na temu Roma jer to je usko povezano i s trgovinom ljudima. Većina djece kojima se trguje u Europi jesu romska djeca. To je rezultat siromaštva. Nadam se da ćete se pozabaviti i trgovinom djecom. 2013. godine Europski je parlament usvojio rezoluciju o ženama i njihovoj zastupljenosti u upravnim strukturama poduzeća. A jako smo razočarani činjenicom da se ništa nije dogodilo u međuvremenu. Zaista smo zabrinuti i bojimo se da će isto sudbinu čeka direktiva o rodilnom dopustu. Mi e, smo na ovom odboru učinili puno i želimo da se nešto postigne. Zaista želimo da e, se nešto napravi i e, za tekst o sudjelovanju žena u upravnim strukturama poduzeća. Čitav niz stvari bih vam još htjela postaviti, ali ima još mnogo kolega koji se žele javiti za riječ. Gospođo Bjork, izvolite. Puno hvala. Eh, hvala objema ministricama na ambicioznom programu. Luksemburško je predsjedništvo zaista eh, obitelj i ženska pitanja stavilo u prioritete. Puno vam hvala. Osvrnula bih se na ekonomsku neovisnost žena. I same ste govorile o tome kako žene mogu biti žrtve mjera štednje i politika vezanih za to. Mislim da se na sastancima vijeća mora aktivnije govoriti o tome. Potrebni su nam također i pokazatelji koji će nam reći kakva je situacija u zemljama, naročito u onima koje su imali najviše mjera štednje. Što se tiče ciljeva iz Barcelone e, za djecu, nisam uočila nikakav ambiciozni napor koji se ulaže po pitanju poboljšanja skrbi za djecu, a to smatram ključnim. Važna je također tema muškaraca i ravnopravnosti. Na jesen ćemo održati radionicu o muškarcima i jednakosti i e, žensku perspektivu o tome. Muškarci jesu žrtve diskriminacije, e, primjerice u nekim zemljama nemaju apsolutno nikakvog prava na roditeljski dopust a e, stereotipi o muškarcima također su aktivni. Mnogi su muškarci vrlo aktivni u borbi protiv nasilja nad ženama. Moramo zaista vidjeti kako muškarci mogu više napraviti na tom planu. I na kraju, ali mislim da je to isto tako vrlo bitno, važno je da nešto napravimo o e, našim vanjskim politikama po pitanju ravnopravnosti muškaraca i žena. Ono što se sada radi je zaista gotovo ništa. Usvojili smo vrlo nedavno e, preporuke iz vrlo dobrog izvješća gospođe Noisas i e, zaista mislim da su dobre, mogli biste se njima pozabaviti. Trebamo li biste na vijeću napraviti platformu u kojem bi se zalagalo upravo za ta pitanja jednakosti? Gospođo Kajen, mi ćemo s vama biti e, i raditi kao partneri u borbi protiv diskriminacije protiv Roma i e, da e, se bori protiv problema koji imaju žene. Moramo na tome više raditi. Hvala. Gospođo Bjerg. E, gospodin imate riječ. Gospođa Hvala ministricama što su danas došli. Ja ovdje govorim u ime kluba zastupnika zelenih. Mi trenutno e, radimo puno na parijskom sporazumu, odnosno sporazumu konferenciji stranaka koja će se održati u Parizu po pitanju klimatskih promjena. Nećemo se moći boriti protiv klimatskih promjena, ne budimo li se bavili pitanjima er, jednakopravnosti spolova. Govorili ste o e, o rodno osještenim politikama. Ali što je s pravdom po pitanju klimatskih promjena i gdje su e, ženska prava jako bitna. Znamo da se e, jako važno kako će se govoriti o pravima žena kako bi se zaista došlo do pravičnog sporazuma u Parizu. E, tu se treba osvrnuti na siromašne, a naročito na e, žene, siromašne žene u zemljama juga. Mary Robinson je puno radila na tim pitanjima jer e, mnogo toga je mnogo toga je jako vezano na e, financiranje na mikrorazini. Hoćete li dakle inzistirati da ženska prava zaista budu uzeta u obzir u Parizu? Hvala, gospođa Ajudo ima riječ. Hvala. Zahvaljujem se ministricama. zaista smo osjetili njihov entuzijazam kada se radi o ovim temama, to jako cijenimo. Govorim u ime kluba zastupnika FDD. Govorit ću kratko kako biste nam e, mogle odgovoriti na postavljena pitanja. Među temama e, o kojima niste govorili, vjerojatno zašto što niste imali dovoljno vremena, nalazi se projekti, odnosno politike koje vaše predsjedništvo namjerava e, voditi vezano za nasilje nad ženama i zaštitu ljudskih prava u trećim zemljama. E, namjeravate li poduzeti neku akciju koje bi se odnosili na e, zaštitu žena i borbu protiv tortura, primjerice kamenovanje žena gdje se često vodi politika šutnje pa se gotovo i negira da tako što postoji. Nešto drugo na što su također indirektno ukazale kolege, a to je direktiva o rodilnom dopustu. U prvom polugodištu ove godine predsjedništvo koje smo imali zaista nas je u velikoj mjeri razočaralo. Nadamo se da ćemo sada na ovom odboru biti zadovoljni te da ćemo konačno uspjeti nešto učiniti kako bi situacija zaživjela. Pitam se, imate li možda neki konkretan sadržaj novih inicijativa na temu rodiljnog dopusta. Kako se više ne bi gubilo vrijeme, kako ne bi gubile vrijeme europske majke koje zaista nestrpljivo i tjeskobom očekuju rezultat pitanja ovoj direktivi. Hvala gospođa Milner ima riječ. Hvala vam ministrice što ste došle na sastanak i što ste nam predstavili vaše planove za ovih šest mjeseci. Moje pitanje odnosi se na konvenciju iz Istambula. To je prvi pravno i obvezujući europski instrument koji je usmjeren na borbi protiv svih oblika nasilja nad ženama, djevojkama, djevojčicama, uključujući i nasilje u e, vlastitom domu. E, usvojeno je 2014. godine, međutim, do danas je svega devet zemalja članica Europske unije ratificiralo konvenciju. Osim toga, neke žene, e, neke države su zapravo krenule unazad primjerice Mađarska, gdje to više nije na temu rada parlamenta. Ono što mi želimo saznati jest što namjerava napraviti novo predsjedništvo kako na razini država članica Europske unije, tako i na razini cijele Europske unije, zato što prema članku 218. stavku 2. Vijeće je to koje treba otvoriti pregovore. Zato me zanima imate li nekih konkretnih planova vezanih za to? Hvala. A sada gospođa Blinkević Jute ima riječ. Hvala. Želim se zahvaliti objema ministricama što su nam predstavile prioritete luksemburškog predsjedništva. Imam dva pitanja. Podržavam prijedloge o tome kako žene i muškarci moraju ravnopravno sudjelovati u procesu donošenja odluka kako u politici tako i u gospodarstvu. No ono što mene naročito zanima vezano je za ulogu žena u politici. Hoće li se i dalje sve zasnivati na dobrim praksama ili pak e, imate i neke druge mjere koje ste htjeli poduzeti? Govorili ste o tome da do 40% E, rukovodećih položaja u državnom sektoru trebaju imati žene do 2017. godine. Kako ćete to ustvariti i kako će to biti usklađeno s direktivom što je usvojio Europski parlament o ženama u upravnim odborima poduzeća. Hoće li sve države članice podržati tu direktivu? još jedna stvar, a to je jednaka plaća za isti posao, ista plaća za isti posao među muškarcima i ženama. To nikako da se postigne. Kako postići tu ravnopravnost? Je li nam možda potrebna direktiva? Bez direktive teško je uspostaviti istu plaću. Hvala lijepa. Gospodine Tanov, imate riječ? Gospođo ministrice, za zdravstvo jednakost mogućnosti, vi ste naveli svoje prioritete, nećete baviti konvencijom iz Istanbula, to je već bila tema jednog pitanja kojim se bavi neko od kolega. Međutim, u parlamentu dva puta, 2010. prvi put i 2015. drugi put, većina kolega se izjasnila za e, to da se može posvetiti uzeti jedna godina koja će biti posvećena jednako, borbi protiv nasilja nad ženama, a to je dakle dobilo većinu glasova, što je jako rijetko u ovom parlamentu, dakle to je na simboličnoj razini nešto dosta važno, no to je moglo u najmanju ruku privući pozornost na taj fenomen koji je više često tabu tema u nekim zemljama članicama. I s obzirom da ne možemo sve ući i biti uvršteno u prioriteta, zato se upravo i zovu prioriteti, dakle možete kompenzirati to što borba protiv nasilja nad ženama nije među prioritetima, vi ste to dobro objasnili da je to problematika svakodnevnog života, dakle možete li podržati na svojoj razini e, jer ste još e, dakle predsjedavajući pet i pol mjeseci, da li to možete poduprijeti tu borbu kako bi komisija odlučila ako ne 2016. ali 2017. godine da posveti jednu godinu borbi protiv nasilja e, nad ženama uz sve popratne akcije koja bi ukazala na sve katastrofalne posljedice ovog problema. Hvala.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 izraziti vam podršku i drago mi je što ste jako ozbiljno se uhvatili u koštac s ovom eh, problematikom jednakosti. Mislim da je to jako važna stvar. I hvala vam isto tako za eh, romsku zajednicu i za eh, Memorijalni memorialni dan za Rome. Ja to nisam očekivao uopće, ali da, istina je da je to jako važno. Dakle, drugi kolovoz je memorialni dan za Rome u Sintiju i to je povezano za povezano uz holo, kaost u nacističkim kampovima, logorima, Auschwitzu i drugima. No, u svakom slučaju, osim mjesec e, je e, mjesec e, godišnjeg odmora i to ograničava političko sudjelovanje u takvom čemu. U svakom slučaju, jako je važno imati takav komorativni dan i datum, no možda bi se moglo opet osmisliti i razmisliti o tome da li to treba biti u osmom mjesecu. I direktiva povjerenice Reding, tu imamo jedan problem s, principom, s načelom subsidijarnosti. Ako možete riješiti taj problem, onda bismo mogli odblokirati tu direktivu, a to bi trebalo napraviti jer ne možemo se više baviti krutim kvotama, znate, e, i to bi mogu isto tako Europska, morala Europska komisija provjeriti, jer ovaj stakleni strop je svugdje i u vladama država članica i u europskim institucijama situacija je sve sem idealna. I hvala vam također što ste e, se bavili e, stopom zaposlenosti, jer to je prvi nužni korak kako bi se smanjile razlike u plaćama i u mirovinama, jer mi žene imamo niže, manje mirovine zato što su naše karijere kraće, dakle radni vijek je e, kraći i treba naći neko prihvatljivo rješenje za to. Također vam želim postaviti pitanje o e, porodiljnom dopustu za e, očeve. Mislim da je to jako važno jer sve veći broj očeva sudjeluje u obiteljskim u obitelji doma, dakle što više budemo e, podržavali njihovo sudjelovanje u obitelji, mi ćemo žene imati više vremena za posvetiti svojoj e, karijeri također. Dakle, to je jako važno sve i žene muškarci jednako e, teme su koje trebaju biti povezane i trebali smo biti svi jednako učinkoviti u rješavanju ovih problema. I najviše vam hvala u svakom slučaju na predstavljenom planu rada za narednih šest mjeseci. Najviše hvala. Gospodin Mudi, imate riječ. Hvala. Ja se želim zahvaliti na vašem dolasku i što ste nam izložili svoj program. Također se želim nadvezati na veliki broj komentara koji su izneseni o e, glede povlačenja uredbe o e, rodinom dopustu. Dakle, mi možemo nadugo iznositi stavove o požaju žene na radnom mjestu i E, potencijalima i tako dalje, ali e, ako tako nastavimo, možemo još 10 godina razgovarati o tome, jedino rješenje je da počnemo djelovati po tom pitanju. I čini mi se da svaki put kada se neš, kad nešto iskrsne, to može pomoći da se krene naprijed glede ovog pitanja ili drugih pitanja. Naime, ljudi odustaju tih rasprava i onda se nalazimo u situacijama gdje se takvi projekti povlače. Dakle, doista bi željela čuti e, kako mislite da možete pogurati e, ovu temu. Druga stvar, dakle, ponovo pozdravljamo ovo što ste rekli o izravnom bavljenju pitanjem Romkinja, no htjela bih znati da li ćete nešto poduzeti e, općenito gledajući e, za žene iz etničkih manjina, jer svugdje imamo e, žene koje pate od dvostruke diskriminacije, su žene i dolaze iz etničkih manjina. No, pitanje je da li ćemo doista uspjeti nešto napraviti za njih, htjela bih čuti što mislite o tome. Najpša hvala i zaključno predajem e, riječ gospođi Reiner. Hvala. Luksemburško predsjedništvo je započelo s radom, no evo, već je početak srpnja i ipak želim zahvaliti gospođi Muč, jer e, na svom pripnemu radu za ovo predsjedništvo koje je od ključnog značaja. Znate, usklađivanje između predsjedništva i rada vlade, to je već obavljeno. I što se tiče e, jednakosti prava između žena i muškaraca, vidimo da je puno toga već napravljeno. I upravo u kriznom razdoblju još je važnije da ove teme politike jednakosti i problem nejednakosti da e, budu uspješno obrađene. Evo želim reći da smo na odboru Juri jučer, gospođa Jurova razgovarala s gospođom Jurovoj i ona je govorila o tom radu i e, ukazala je na to da se omogućilo da u tehničkim sektorima da se napreduje. Dakle, evo, imam jedan, nemam pitanja, ali imam, imam molbu, zahtjev da doista očuvamo e, tjesnu, suradnju i da e, ostanemo u kontaktu i da se pokaže da se surađuje sa Europskim parlamentom, a e, i mi smo već e, izglasali neke, neka izvješća i u svakom slučaju smo iznijeli različite stavove gdje smo inzistirali na tome da se uključi žene u taj rad, da i muškarci, ali na jednak način, dakle treba pogurati rad na tome. Nešto hvala gospođo Renner. Ova rasprava je, mislim, bila jako zanimljiva. Omogućila nam je da ponovno postavimo neka pitanja koje su za nas odbor za prava žena od osobitog značaja. Dakle, evo, ja vam ponovno predajem riječ, gospođo ministrice, i morate imati samo na umu da nam nije ostalo još puno vremena. Dakle, da li biste si možda mogli podijeliti proslo vrijeme u šest minuta svakoj vjerujem da ćemo u svakom slučaju imati mogućnost ponovno se sastati na e, ovom odboru i obraditi razna pitanja. Evo, izvolite, možete odlučiti koja će početi. Gospođo Moči, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Šest minuta će biti malo na knap, ali zahvaljujem na svim postavljenim pitanjima. Većina zastupnika bavili se direktivom o kvotama koja je svakako prioritetna za Luksemburško predsjedništvo. Nadam se da ćemo uspjeti postići da dođe do jakog političkog znaka. Evo, sa sindikatom kad razgovaramo u Luksemburgu kažu mi da općenito govoreći da se to odnosi na mali broj žena, ali vidljivost toga svega i politička poruka su od ogromnog značaja ako uspijemo progurati ovu inicijativu. Ja želim potvrditi ovaj cilj od 40%. Ne mislim da je sad pravi trenutak da se čine dodatne ustupke spram sadašnje verzije ovog teksta. Dakle, ne smijemo se poigravati s tih 40%. U naj... Eventualno bismo mogli raspravljati o mogućim izuzećima kako bi se pomoglo nekim zemljama koje su našle rješenje na nacionalnoj razini da ne dođe sad do problema koji bi doveli u pitanje tu, razinu, tu nacionalnu politiku. No, u svakom slučaju uživamo veliku podršku za ovaj tekst i moramo se postarati da one preostale zemlje koje su najavile koje su najavile određenu rezervu da im se ostavi dovoljno vremena da se nađe dakle, sporazum s drugim državama članicama. Dakle, se u svemu prvenstveno ćemo raditi na toj klauzuli e, fleksibilnosti. U svakom slučaju mi ćemo raditi na tome i nadam se da ćemo u desetom ili najkasnije dvanestom mjesecu na formalnom sastanku ostvariti određene rezultate. Konvencija iz Istanbula bila je česta tema. Znate da je ratifikacija nešto u nadležnosti svih država članica. 11 država članica već je odobrilo ovaj tekst. Jaka politička poruka koju bismo mogli odaslati tijekom svog predsjedništva je da se obratimo drugim zemljama, <laughs> među kojima i sam Luksemburg koji još nije ratificirao ovaj tekst, no koji će to napraviti u mjesecima koji će slijediti naše predsjedništvo. Dakle, to je inicijativa komisije i mi svakako podržavamo organiziranje godine protiv nasilja E, nad ženama, to je prijedlog koji je e, iznio gospodin Tarabela u tom kontekstu, no u svakom slučaju želimo odaslati ovu jaku poruku koja se tiče nasilja, a što je povezano naravno uz konvenciju iz Istanbula. Dakle, imamo taj trio i želimo također podržati međunarodne kampanje, među kojima i kampanja Bijela vrpca, koja potiče i muškarce da zauzmu stav glede nasilja. To bi bilo velikog značaja i to bismo mogli doista zauzeti stavi i surađivati s vama da poguramo i konferenciju, konvenciju iz Istambula, a i općenito govoreći na e, borbu protiv nasilja e, učinjenog ženama. Pitao sam me također kako izbjeći da žene e, budu najčešće žrtve ekonomske krize, pa, mogli bismo u naše rasprave uključiti svojevrsni stavni nadzor kako bismo radili statistike, rodne statistike e, glede zapošljavanja, glede jednakosti plaća i mirovina te e, protiv neprijavljenog rada. Ja insistiram ovdje da se radi na e, suradnji između ministarstava i pluridisciplinarnom pitanju, dakle da tu moramo razmijeniti najbolje prakse i da ohrabrimo sve sektore da se uključe u ovaj rad. Što se tiče pitanja dakle porodiljnog dopusta. Znam da će moja kolegica e, se baviti tim pitanjem e, koliko ženama, koliko i muškarcima. Dakle, mi e, u Luksemburgu želimo zbog tog zbog toga što se stvari razvijaju ovako kako se razvijaju. Žao nam je bilo što, što je to propalo. Evo, kada i mi, mi ponavljamo svoju želju i da se na tome radi. Evo, Europska komisija je u pravovremeno iznijela prijedlog. Mi imamo kontakt eh, redovit program i s vama i s povjerenicima. Važno je inzistirati na pravima žena, ali isto tako i na inicijativama za prava očeva. Razbijanje stereotipa i je važno je za sve oblasti, a isto tako za pomirenje između privatnog i profesionalnog života Također ste postavili pitanje koje se tiče e, kršenja prava muškaraca. Dakle, nije tu bilo riječ samo o diskriminaciji nad ženama, već i konkretno o e, mučenju, kamenovanju, sakaćenju i tako dalje. Dakle, mislim da europski ministri za suradnju i humanitarnu pomoć moraju biti u potpunosti svjesni tog problema i moramo e, tu organizirati postupak jačanja uloge žena u svim zemljama e, i to, na primjer, e, dodjelom mikrokredita, zatim zaštitom žena u tim zemljama, uspostavom projekata suradnje i humanitarnog razvoja, povezano sa naravno poštovanjem e, ljudskih prava u tim zemljama. se tiče prostitucije, sad treba vidjeti kako doći do zajedničkog europskog e, rješenja. Ja slažem sa zajedničkim ciljem koji dijelimo, dakle, E, u parlamentu, različitim državnim članicama, sa Europskim vijećem, no nacionalna situacija od država članica su dosta različite i mislim da bi e, trebao razgovarati na e, bilateralnoj razini i to bi moglo biti najbolje najveće pomoći. Govorila sam o povezivanju prostitucije i nasilja, nasiljem nad ženama, govorila sam o dominaciji i to isto tako želim povezati s nasiljem nad ženama i postoji jedan program koji je jako važan. Naime, trebali smo socijalno djelovati na terenu, da vidimo kako psihološki, socijalno, zdravstveno i, i na drugi način djelovati. Mislim da se treba govoriti o seksualnoj efektivnosti e, s djecom u školama i odaslati poruku o nedominaciji i međusobnog poštivanja između curica i dječaka. To je nešto što je važno za odrastanje i odnose između muškaraca i žena. Sigurno sam da sam puno toga zaboravila, no imajući na umu ipak e, predat ću svojoj kolekciji za nastavak. Hvala. Dakle, povećanje zaposlenja žena je prioritet i za nas i za Europsku uniju. Sve naravno se to preklapa. Govorimo o povećanju uključenosti žena na tržištu rada, govorimo o financijskoj neovisnosti, govorimo o prioritetima Luksemburškog predsjedništva, a to je e, naročito borba protiv siromaštva žena i djece. A samo ako budemo povećali zaposlenost e, među ženama ćemo postići i taj cilj. Financijska neovisnost neovisnost žena je također ključna i kao što sam rekla malo čas sve se to preklapa. Pristup tržištu rada, e, porodilni dopust, e, očinski dopust i tako dalje. Sve to su e, uvjeti da bi žene mogle pristupiti tržištu rada. Također smo govorili i o pristupu institucijama kvalitetnim školama što se tiče djece to je također bitan faktor kako bi žene zaista mogle e, raditi mirno i kako se ne bi morale brinuti za to što se dešava s njihovom djecom dok E, one rade. Evo, moja kolegica je upravo rekla što namjeravamo učiniti vezano uz poredni dopust. U Luksemburgu on iznosi 20 tjedana i smatramo da bi to trebalo trebalo poduprijeti, što znači da se zalažemo za takav pristup, no međutim nije dovoljno govoriti samo o tome, trebamo govoriti i o E, očinskom dopustu, a u Luksemburgu radimo na reformi očinskog dopusta kako bi on bio fleksibilniji i kako bi očevi e, ga mogli više koristiti. Za sada je njegova iskorištenost još uvijek dosta mala. Ako on postane fleksibilni, onda će ga očevi više i koristiti i sigurni smo da će to biti u korist i žena i muškaraca kao da će to i omogućiti bolji pristup žena na tržištu rada. Što se tiče porodinskog dopusta, to je u nadležnosti e, ministarstva e, zdravstva i e, mi ćemo u petak se sastati sa predstavnicima ministarstva i reći ćemo im sve ono što smo rekli i ovdje pred vama. E, jer zaista želimo raditi na tome da se stvari izmjene što se tiče porodilnog dopusta i e, očinskog dopusta u svim zemljama. Što se tiče Roma, Nije dovoljno organizirati samo dan komemoracije, potrebno su i druge mjere, na primjer u školskim e, udžbenicima trebamo govoriti i o povijesti Roma, jer povijest Roma je dio naše povijesti, e, naši mladi će biti odrasli ljudi sutra i stoga je bitno to uvesti u školske programe u Europi. A što se tiče žena koje pripadaju drugim etničkim zajednicama, e, mi smatramo da pristup treba biti takav da ne pitamo koja je etnička nacionalna pripadnost žena. Sve žene moramo integrirati u naša društva bez obzira na E, etničku ili nacionalnu pripadnost, e, ali isto tako trebamo pomoći e, našim društvima koja nisu upoznata sa drugim kulturama da ih upoznaju kako bi zaista ostvarili cilj jednakosti žena u svim zajednicama i to je zaista značajno za sve nas. Evo gledam jesam li nešto zaboravila. Borba protiv diskriminacija je bitna, moramo raditi više na tome, ali isto tako i na promoviranju raznolikosti. Europska unija, kao i svi mi e, koji se nalazimo ovdje, e, smo bogati upravo zbog te raznolikosti. To nije nikakav problem za nas, već predstavlja bogatstvo, trebamo od toga napraviti našu snagu, a ne slabost. Stoga e, dani koje e, imaju za cilj slavljanje raznolikosti su također dani kada ćemo govoriti i o ovim pitanjima kako bismo podigli svijest ljudi i zatražit ćemo od medija također da nam pomognu u tom smislu jer strah od drugog zapravo je prouzrokovan našim neznanjem o drugima ako nešto ili nekoga ne poznajemo onda ga se i bojimo i trebamo omogućiti našim građanima da bolje upoznaju druge kako ih se ne bi plašili ponašali i kako bi prihvatili raznolikost u svim oblicima bez obzira na to da li se radi o e, različitoj spolnoj orijentaciji, različitoj vjerskoj pripadnosti ili uvjerenjima. Hvala. Muchísimas gracias. Eh, vuelvo a, a insistir. Eh. Hvala. Evo, još jednom inzistiram na činjenici da će naš odbor raditi u narednim mjesecima e, rame uz rame sa luksemburškim predsjedništvom. E, vidimo da se zaista zalažete za ova pitanja, vidimo da e, vas se te pitanja zaista tiču, dakle pitanja rodne ravnopravnosti. Nadam se da će vaše predsjedavanje biti uspješno i vjerujem da ćemo i mi svi dijeliti taj uspjeh, mi koji predstavljamo odbor za ravnopravnost žena i želim se zahvaliti ministricama koje su prisustvovale ovoj našoj raspravi. Les recuerdo que ahora continuamos Podsjećam vas da sada sastanak nastavljamo, odnosno da sada počinje sastanak koordinatora.